Dobar dan i dobrodošli na naš sastanak IMKO odbora. Dobili ste dnevni red i ako nema primjedbi, dnevni red je sada usvojen. Kao što znate, ovaj se sastanak prenosi putem interneta. Želim vas obavijestiti da je dostupna verzija našeg newslettera odbora IMKO. Također ste dobili zapisnik sastanka u svibnju kojeg ćemo odobriti ako nema primjedbi. To znači da možemo krenuti sa izvješćem o tekućim međuinstitucijskim pregovorima i događajima. Prvo imamo izvješće o usklađivanju zakona i propisa o dostup pristupačnosti. Gospodin Lokegard nije s nama, pa je zadužio kolegu, odnosno kolegicu koja će govoriti u njegovo ime. On se ispričava što nije danas s nama. Ipak želi podijeliti s vama neke razočaravajuće vijesti koje dolaze iz vijeća vezano uz ovo izvješće. U e, pripremni sastanka Korepera postalo je jasno da države članice nisu spremne ažurirati svoj mandat, što znači da vijeće vjerojatno neće moći pregovarati na sljedećem trijalogu koji je predviđen za utorak. Izvjestitelj izvjestitelji u Sijeni to smatraju kritičkim nazadovanjem u ovim pregovorima, a cilj je bio dostići dogovor tijekom bugarskog predsjedništva, ali države članice ne žele nešto napraviti kad je to potrebno. E, prije trijaloga očekujemo da ćemo imati još jedan trijalog e, na kojem ćemo moći razgovarati s drugim državama članicama, a nažalost do sada razgovor nisu bili uspješni. E, Govorit ćemo o statusu sljedećih pitanja. Što se tiče mehanizma za pritužbe, uvjet je da zadržamo registre i mehanizme pritužbe gdje ćemo se odnositi na postojeće mehanizme vezano uz alternativno rješavanje sporova. Što se tiče hitnih usluga, parlament je nedavno dao prijedlog na posljednjem sastanku, a vijeće se pojavilo na ovom sastanku sa negativnim pristupom, pa nismo došli do napredovanja. E, mi smo također otvoreni za dodatne rasprave i pojašnjenja. Što se tiče transporta i turizma, Um, označivanje CE. Mada smo bili e, na putu prema konstruktivnim promjenama, u vijeću je došlo do e, raznih promjena i možemo očekivati da će još mnogo vremena proći prije nego što se vijeće vrati na svoj mandat. Izvjestitelj trenutno razgovara o reakcijama parlamenta na e, vijesti iz vijeća E, imat ćemo peti trijalog e, ako vijeće neće biti dovoljno fleksibilno. S naše strane pregovori nisu blokirani, mi smo spremni na pregovore e, u trenutku kad vijeće bude spremno sa užariranim mandatom. Čekujemo nastavak rada na tom pitanju, tako je rekao izvjestitelj. To je sve što se tiče pristupačnosti. Gospođa Senhalova želi nešto dodati, izvolite. Hvala. Htjela bih e, samo podržati stajalište izvjestitelja. Vrlo smo razočarani zbog e, ovog neuspjeha u pregovaranjima e, s vijećem zbog pozicije mnogih država članica. Kao što smo čuli, vidjeli smo da mnogi nisu uopće fleksibilni u trijalogu s parlamentom. Mislim da smo već rekli u mnogo prilika da mi kao Europski parlament smatramo da je to vrlo važan e, zakonodavni akt koji bi trebao olakšati život milijunima stanovnika i mi smo pokušali ovaj e, zakon e, ostvariti što prije. Ali unatoč mnogim ustupcima sa strane parlamenta nismo uspjeli nastaviti pozitivno u tim pregovorima, pogotovo što se tiče područja primjene ovog zakonodavnog akta. Ovdje smo se razočarali i mi kao socijalisti demokrati u ime moga kluba mogu reći da ako vijeće očekuje da će se parlament povući bez glasa, onda se varaju zato što mi imamo neke minimalne uvjete i mi ćemo na njima inzistirati. Hvala. Sada imamo izvješće o postupku obavještenja. Gospodin Prijeto kasni, dakle predlažem da prijeđemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, to je izvješće o trijalogu o slobodnom protoku neosobnih podataka. Ana Marija Koraca Bilt je naša izvjestiteljica. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Imam dobre vijesti. Imamo e, konačnu fazu ovih pregovora. Upravo sam se vratila sa tehničkog sastanka ne mogu vam sada dati baš posljednje vijesti, ali imamo i okrugli stol za tehnički sastanak. Dobila sam mandat za e, pregovore u ime parlamenta u utorak. U sredu smo imali sastanak izvjestitelja u Sjeni koji je bio vrlo konstruktivno. Bili smo složni parlamentarni tim i ja sam stvarno ponosna što sam bila na čelu toga tima. Svi se slažu s time da moramo djelovati brzo, moramo zaključiti ovo pitanje u sklopu bugarskog predsjedništva i tim parlamenta mora brzo djelovati a mandati i linija kod pregovora su vrlo jasni. Započeli smo u četvrtak sa trijalogom. Mislim da je on bio ekstremno pozitivan e, i izgrađen u kvalitetnoj atmosferi. E, dosta toga smo odradili i riješili. Evo četiri pitanja bih htjela istaknuti. Na njima trebamo još pronaći e, nekakav dogovor između parlamenta i vijeća, ali mislim da smo do sada mnogo toga učinili. Što se tiče programa, sutra ćemo imati još jedan trijalog na kojem vjerujem da ćemo riješiti ova pitanja sutra, 19. dakle, a 21. vjerojatno također. E, linija parlamenta jest da imamo maksimalni e, protok podataka i da imamo minimalni podatak e, o lokalizaciji e, informacija. Glavno nam je sigurnost javnosti i pokušavamo rješavati probleme vezano uz lokalizaciju podataka i moramo poštivati ugovore i izuzeća na temelju ugovora. Moramo shvatiti to da države članice žele imati jednostavan pristup lokalizaciji u drugoj državi članici i mogućnost također da nameću sankcije, odnosno kazne, u slučaju da dođe do zloporabe od strane pojedinačnog korisnika. Što se tiče izuzeća javne sigurnosti, Gotovo smo došli do dogovora. Sada govorimo o paketu o kojem pregovaramo, ne o pojedinačnim e, člancima. A članak 43 dokida uvjete vezane uz lokalizaciju podataka. Za nas je jako važno da iz ovog teksta izvadimo, izvučemo bilo koje spominjanje koje nije jasno ili nije provedivo u stvarnom životu. E, dakle, ne volimo e, općenite formulacije i mi želimo da opseg bude jasan i dobro definiran kako bi sve bilo provedivo. Govorila sam o kaznama u članku 5.3. Tu, su, to je dostupnost podataka za nadležna tijela. Mislim da smo skoro došli do dogovora s državama članicama. Oni žele duži rok, a mi želimo osigurati to da se ne radi o privremenim mjerama, jer privremenost nije dovoljna i mi želimo da se jasno odredi rok kako države članice ne bi samo e, mogle nametati nove uvjete za lokalizaciju uh, u roku koji nije jasno definiran. Što se tiče definicija, članak 3.5, tu smo vrlo jasni, želimo da se administrativne prakse uključe i tu mislim na javnu nabavu. Države članice trebaju uh, primijetiti da mogu postojati i neke prednosti za e, javna tijela, tjedna javne uprave. I mislim da bi to bio dobar kompromis za sve, jer e, je javna nabava minimalni uvjet što se tiče parlamenta, nešto od čega nećemo odustati. Posljednje, to nije kontroverzno, ali dobili smo savjet e, nadzornika osobnih podataka E, on je nam je savjetovao da pojasnimo ovaj dio teksta. Mi smo tražili savjet pravne službe. Oni su rekli da nije bilo potrebno mijenjati temu, ali treba pojasniti tekst. Slažemo se da se ovdje ne radi samo o osobnim podacima e, i tu ne utječemo na opću uredbu zaštiti podataka koja već postoji u zakonodavstvu Europske unije Ovdje se treba osigurati da jedno zakonodavstvo se ne upliče u drugo. E, trebamo pojasniti ovdje ove uvodne izjave i postići to da se svima dopada ovaj tekst jer imamo svi gotovo isto stajalište, ovdje se radi više o sadržaju. E, portabilnost i e, kodeks ponašanja su druga tema. Ovdje imam jasan mandat Parlament je u svom glasovanju jasno dao naznaku da mi ne želimo imati previše preskriptivan detaljni tekst um, o tome kad pregovaramo o kodeksu ponašanja. I sigurna sam da ćemo pronaći dobru metodu da ne unosimo previše detalja u ovaj tekst, nego da budemo dovoljno specifični kada pišemo kodeks ponašanja kako bi ljudi znali što činiti. Ovdje ne vidim neke veće poteškoće. Predsjedavajuća, svakako sam na raspolaganju e, za razgovor sa izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da smo dosta dobro u kontaktu tijekom samih pregovora i time ću sada zaključiti, mislim da će ovo ući u povijest Europske unije. Ovo je jedan od trijaloga e, koji e, napreduje prilično brzo. Vijeće treba shvatiti da ako žele zaključiti e, to pitanje tijekom bugarskog predsjedništva, mi ćemo svakako biti otvorenih ruku, otvorena srca, spremni smo na suradnju i činimo sve što je u našoj moći u okvirima našega mandata kojeg trebamo poštivati. E, stvarno napredujemo jako brzo, imamo jako malo vremena na raspolaganju tijekom pregovora. Zato trebamo biti disciplinirani unutar tima, disciplina postoji i kolege e, me mogu i nazvati u tri ujutro ako im nešto treba od mene, ali kad krenu pregovori moramo biti brzi i efikasni. Hvala vam što ste predsjedali sastankom prošloga tjedna i svakako sam otvorena za sve vaše komentare i savjete. Hvala. Hvala. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda to je e, o elektroničkom e, Europskim zakoniku elektroničkih komunikacija. Ne znam je li netko iz Aldea ovdje tko će govoriti u ime izvjestiteljice koja nije danas ovdje. Želite li nešto reći? Samo kratko, molim vas. Možete li, molim vas, uključiti mikrofon, kaže predsjedateljica. Što ste pitali, gospođo predsjedateljice? Pitala sam želite li nam reći nešto o tijeku trijaloga. Evo, gledam u sali, ne vidim nikoga, onda ću to ja učiniti. Da, imamo dobre vijesti. Pregovori su sada okončani sa strane ITREA i IMKOA. Imamo, imali smo jako dobru koordinaciju što se tiče naših interesa. Imali smo stabilni okvir za buduća ulaganja. E, pogotovo što se tiče pitanja vezana uz potrošače. Jako nam je drago što smo postigli maksimalno usklađivanje nismo razvodnili trenutni okvir zaštite nekih država članica. A drugo, što trebam reći, je jedna od velikih stvari koje je parlament htio, je to da se smanje cijene u e, pozivima unutar Europske unije. To je bilo teško ispregovarati. Europska komisija nije htjela ništa poduzeti unutar ovog dosjea a parlament se sastao s vijećem i tako smo nešto postigli 19 centi po minuti, to smo dogovorili. Mislim da je to dobar kompromis jer tako imate mogućnost za operetere da budu konkurentni, a imamo i prednosti također za naše e, potrošače, odnosno građane. Dobra vijest je također to što e, kad e, finaliziramo našu konačnu odluku, to će biti sve spremno prije izbora iduće godine. Tako da je i tajming savršen. Komisija nije dala ovaj prijedlog a nego je djelovala e, nakon što smo mi izvršili pritisak iz parlamenta u dogovoru s vijećem. Na samom kraju komisija je dala izjavu dodatno pismo u odnosu na naše e, kompromise. E, rekli su da ako pomnije analiziramo, mi smo trebali imati bolju procjenu rezultata prije samog pokretanja pregovora i u posljednjem trenutku oni su e, predstavili članak u kojem je pisalo da država članica ne može imati mogućnost izuzeća odnosno izuzeće može dobiti samo u određenim uvjetima. i Onda komisija je rekla što je zapravo bolje donošenje propisa. To znači da vi nešto dokažete prije donošenja propisa. Zbog rezultata iz 2013. godine mi to nismo mogli imati. Sada je svijet potpuno drugačiji. I tijekom naših pregovora mnogo toga se dogodilo. jedan dva E, to se, tu se radi o broju koje se zove u slučaju posebnih hitnih slučajeva. Tu smo se također dogovorili vezano uz neovisnost toga broja. Još trebamo završiti rad na tom prijedlogu. Bugarsko predsjedništvo nam je pomoglo jer je njima bilo u interesu i oni su htjeli zaključiti to pitanje. Mislim da parlament može biti zadovoljan ishodima i možemo s tim e, dosijevom otići na plenarnu sjednicu. Hvala. To znači da sada možemo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda vezano uz trijaloge. Sada se vraćamo na razmatranje kompromisnih amandmana o paneuropskom proizvodu osobnih mirovina. Birgit Colin Langen, izvjestiteljica, izvolite, imate riječ. Vielen Dank, Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kao prvo pozdravljam inicijativu komisije kada govorimo o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu. Dakle, treba europske građane ohrabriti da poduzmu sve mjere opreza što se tiče njihove mirovine. S obzirom na demografsku situaciju, e, jako je bitno da pravovremeno se pozabavimo mirovinskom politikom u državama članicama. To se prije svega odnosi na mlađu generaciju i na ljude sa manjim prihodima. Njih je trebamo dakle, ohrabriti nekako da se i oni pridruže tom stupu. Trenutno ne postoji jedinstveno tržište kada govorimo o privatnim mirovinskim, dakle, odnosno osiguranjima. Ono već postojeća nacionalna tržišta su isto tako jako možemo reći raštrkana, dakle nije moguće mm, preko granice prenijeti, dakle nešto uzeti iz svoje zemlje i onda to prenijeti u drugu zemlju i pri tome stvarati određenu poreznu korist. Tako e, smatramo da bi ovakva jedna standardizacija mogla pomoći jer trebaju se spriječiti određene barijere koje postoje u tom smislu. Kad govorimo o takvom jednom PEP-u, dakle paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu, trebamo dakle fokusirate na to da imamo određeno pravilo u pogledu mirovine koja se isplaćuje do kraja života. Dakle, cilj je da imamo i jedan dobrovoljan, transparentan e, sustav, odnosno proizvod e, koji će pružiti određenu sigurnost umirovljenicima. Pri tome je za taj PEP e jako važno da se države članice tu uključe, jer samo oni mogu dati iste porezne potice i predvidjeti ih, dakle nešto što je usporedivo i sa postojećim nacionalnim proizvodima. Samo ako imamo sva ta dobra svojstva, e, tu moći ćemo biti uspješni u pogledu jednog takvog e, pepa. Moje amandmane se odnose na to, dakle da se tu radi o jednoj e, brizi u pogledu mirovine i da se samo može stvoriti jedan takav dobar proizvod ako stvorimo nove strukture. Tu postoje 143 e, amandmana. E, ja sam i sama e, posebno unijela neke e, amandmane kako bih neke aspekte. Tako da sada imamo preko 600 amandmana na stolu. Većina tih amandmana se bavi pitanjima koje su vrlo važna upravo za naš odbor. I uistinu mi je drago što smo protekla tri tjedna e, mogli doći do jednog dobrog, opsežnog, kompromisnog paketa u tom smislu. Želim se u tom smislu uistinu zahvaliti kod svojih izvjestitelja u Sjeni, jer je to e, uistinu bila jedna vrlo konstruktivna razmjena. Mogli smo se dogovoriti oko važnih pitanja. Tu je važna uloga IOPE i trebamo naći jedan standardizirani obrazac u pogledu informacija da i pravila e, za e, isplatu su u tom smislu vrlo bitna pri čemu jednokratna isplata u visini do 30% bi trebala biti e, omogućena. Dakle, u tom smislu ćemo moći onda ostvariti jedan dobar mirovinski proizvod. Kratko bih predstavila dakle, blok 1 za e, dopuštanje jednog PEPA, dakle Europskog osobnog mirovinskog proizvoda bi trebalo upravo se odviti kroz AOPA i dakle to kroz određen ovo dozvola sam htjela zamijeniti s riječu certificiranje kako bi mogli reći da je takva jedna dozvola ili certifikacija ne smije imati povratno djelovanje, dakle retroaktivno u tom smislu. I mislimo da to trebamo formulirati kroz jednu uvodnu izjavu, a i htjela sam to razgraničiti, razgraničiti s obzirom na rad e, samih nacionalnih tijela u bloku 2. Govorimo dakle o portabilnosti, o prenosivosti, dakle da se radi E, o nečemu što se može ponuditi unutar pet godina u svim državama članicama i tu mi predlažemo određena partnerstva. U bloku tri e, se radi o određenim informacijama, odnosno takozvani PEP e kit, dakle da se direktno te informacije unesu u samu uredbu i blok četiri je jako bitan u pogledu odlučivanja kako bi mogli potrošači donijeti dobru odluku temeljem dobre informiranosti i u bloku 5 govorimo o određenim informacijama koje se moraju godišnje ažurirati. U bloku 6 imamo ovu standardnu opciju, dakle koju svaki ponuđač E, treba dati, tu mora i određeno jamstvo kroz kapital, moramo se pozabaviti ukupnim rizicima. E, u bloku 7 imamo pritužbe, u bloku 8 dakle samo pružanje usliga. dakle da unutar pet godina se može ponuđač promijeniti na samom kraju, ali ne manje bitno, blok 9, modaliteti isplate. Tu smo se držali nekih posebnih pravila u pogledu ove standardne opcije. Što se tiče standardne opcije, e, do kraja života se isplaćuje mirovina, ali uz iznimku možemo imati jednokratnu isplatu, dakle do 30%. E, meni je bilo posebno bitno da taj PEP bude jednostavan i siguran, jer samo na taj način to može postati europskim uspjehom. Ono što je tu vrlo važno, da unutar pet godina svi ponuđači moraju ponuditi sve proizvode u svim državama članicama kako istinu možemo stvoriti dobra partnerstva. Došli smo do kompromisa uistinu na jedan harmoničan način i ALDE i socijaldemokrati i zeleni e, su tu udruženi. Ja sam sigurna da ćemo sutra moći zaključiti jedan uspješan proizvod. Hvala vam lijepa. Hvala u ime SID-a. Gospođa Jakun Sari ima riječ. Hvala. Mislim da smo postigli niz dobrih kompromisa. Želim se zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Colin Lange i njenom timu, a i drugim izvjestiteljima u sjeni zbog otvorenih i konstruktivnih pregovora. Drago mi je što su neke moje glavne zabrinutosti uključene u kompromisne amandmane. Dobro je to što moramo zadržati ulogu EIOP e, u sklopu PEPA zbog perspektive PEPA u budućnosti i opcija sa, moramo imati i stvarnu zaštitu kapitala sa svim e, troškovima inflacije. Dobro je što smo se dogovorili o maksimalnom iznosu. PEP će biti europski proizvod s e, europskom oznakom, a zaštita potrošača je ključna. Zbog toga je taj element bio važan u našim kompromisima moramo imati brz pristup informacijama, građani moraju biti u stanju donositi informirane odluke. E, građani moraju imati mogućnost kolektivne žalbe i PEP, e provideri PEP-a, pružatelji će morati sudjelovati u alternativnim prostupcima rješavanja spora. Moramo stvoriti proizvod koji će biti privlačan mobilnoj mlađoj generaciji građana i portabilnost je ključni element PEPA. Drago mi je što je izvjestiteljica preuzela naše prijedloge što se tiče oporezivanja i što ih je unijela u kompromis. Važno je izbjeći bilo kakvu zloporabu i e, oporezivanje i porezne olakšice moraju biti u skladu sa mm, pravilima za sve rezidente. Pan europski proizvod za mirovine ne može svakako zamijeniti mirovine prvog i drugog stupa. Hvala. Hvala. Ulrike Trebezius nije ovdje u ime Cera. Dakle, riječ dajemo gospodinu Selimoviću u ime Aldea. On također nije ovdje. Izvolite, onda riječ imate vi. Hvala. Hvala. Gospodin De Jong. Za moj klub e, ovo je težak dosje, kao što je uvijek bilo. Kao što sam već objasnila ovom odboru, razlog zbog toga je sljedeći. Bojimo se da kolektivne mirovine bi možda trebali ispunjavati neke uvjete koje se ispunjavaju na drugačiji način za kolektivne e, mirovine. Drugo, mi kao klub ne želimo da ovakve mirovine budu e, zamjena za e, redovne mirovine. Znate da možete imati specifične situacije kad pojedinačne mirovine su neizbježne, na primjer samozaposlene osobe e, potiču mirovine za samozaposlene u pojedinačnim sektorima a mm, treba na stvari gledati kolektivno, ne samo pojedinačno. To sam spomenuo i na sastanku izvjestitelja u Sjeni. To je mm, možda rasprava više za IMKO ili za EKON. Ali IMKO se bavi ovim specifičnim pitanjima. Razgovarao sa Sofijom Tefel, izvjestiteljicom u odboru EKON i ona mi je rekla da su oba aspekta uzeta u obzir u ekonu. Kao prvo to da e, mirovina e, ne bi trebala biti vezana uz mirovinske fondove koje pokrivaju e, osiguranje. A izvjestiteljica bi htjela imati pojačanje ove odredbe kako bismo imali pojedinačne proizvode, a s druge strane kolektivne mirovine. Time bi se uklonila neizvjesnost i rečeno mi je to da prvi i drugi stup, dakle kolektivni stup u redovnim mirovinama su nešto što neće biti ugroženo činjenicom da ćemo sada imati još jednu opciju za treći stup na europskoj razini. Što se tiče ustupaka i razvoja događaja u ekonu, uzeti su obzir, uzeti su svi prigovori, ali pogledajmo pozitivnu stranu. E, to je zaštita potrošača. Moram reći da je izvjestiteljica stvarno učinila sve što je mogla kako bi uključila transparentnost i sva ona pitanja koja su e, prirasla sjednicom u mome klubu i također jamstvo za povrat novca. To je sve ona uzela u obzir i unijela u tekst mogu svakako preporučiti svom klubu da glasuje za ovo izvješće zato što je stvarno jako što se tiče zaštite potrošača, ali moram reći također da e, to neće promijeniti našu liniju u općoj raspravi o tom pitanju. A to je linija koju zastupamo u Ekonu. Mi mislimo da je to važno istaknuti i u odboru Ekon u sklopu rasprave. E, možda bismo mogli na ovom sastanku ili na drugom sastanku mogli raspravljati o pojedinostima jer mislim da će mnogi glasovati za ovo izvješće, ali svakako e, priznajem da ste napravili dobar posao izvjestiteljice. Hvala i koliko sam ja shvatila, u međuvremenu se možemo vratiti par koraka unatrag jer imamo kolegu koji će govoriti u ime ekr Hvala lijepa, htio bih e, reći ono što je gospođa Bezijus htjela reći E, postoje određeni kompromisni amandmani koji naglašavaju određene detalje, ali ne bave se ukupnom većom slikom. Dakle, kad govorimo o zaštiti potrošača, možda je tu došlo do određenog napretka, ali isto tako se čini da tu postoji određeni rizik da se stvari pretjerano reguliraju. Veći problemi su povezani sa samim temama vezano uz unutarnje tržište i sad imam tri različite točke. Dakle, prvo je svi se slažemo da određene prednosti u pogledu poreza ne mogu biti dakle ove koje se odnose na PEP, bolji, e, ako to usporedimo sa postojećim proizvodima, tu možemo uzeti jedan primjer gdje imamo nešto slično u Njemačkoj i upravo takav jedan e, proizvod nije bio uspješan. Glavna e, korist, e, dakle ne bi trebalo ići u obliku ostvarivanja poreznih prednosti. Čak ako i ovaj proizvod ne funkcionira, e, dakle teško će se moći ustvariti određene prednosti vidimo da taj proizvod nije funkcionirao ni u Njemačkoj. Nadalje tu postoje određene sumnje u ovaj program, da to neće biti dobro za osiguravajuća društva, dakle poduzeća koja su manja i srednje veličine, to će opet ići na prednost velikih multinacionalnih tvrtki koje će moći iskoristiti veća tržišta u zapadnoj Europi i to će opet naškoditi samoj koheziji. Treće, postoje određene sumnje u pogledu multinacionalnih tvrtki koji će e, to opet iskoristiti da e, investiraju u manja tržišta i ako se se opet probacuje novac iz manjih zemalja u veće zemlje, opet ugrožavamo koheziju. Tu su važni članci 34 i 35 uredbe komisije i gospodin Bezius e, misli dakle da to neće biti uspješno. Kao što vidite, nije dovoljno razgovarati o detaljima detaljima ako ne funkcionira veća slika. Fokus je, po mišljenju kolege, bio previše na detaljima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i gospodin Selimović se vratio i sada će on govoriti u ime Aldea. E, zahvaljujem kao prvo kolegici Langen na e, odličnom radu na ovom dosjeu. Mislim da je se uistinu radila jako dobro i suradnji i mi podržavamo sve kompromise koje smo postigli. Sutrašnjim glasanjem ćemo e, poslati jednu snažnu poruku i samo bih par stvari ih naveo. Dakle, maksimalna portabilnost je nešto što bi trebali e, ponuditi budućim potrošačima PEPA, znači da mogu otvoriti PEP u jednoj državi članici i onda taj proizvod prenijeti e, u drugu državu članicu kamo se oni žele preseliti. Isto tako se simultano može e, uštedjeti na raznim dijelovima ako to žele. I naravno svjesni toga da će biti potrebno određeno vrijeme da dođe do adaptacije i zato smo i dali ovaj rok od pet godina. Dakle, što se tiče mijenjanja proizvoda, će prijelazno razdoblje unutar pet godina gdje će se moći e, mijenjati e, proizvodi a i svakih pet godina će moći ponovno razmisliti o svojoj strategiji ulaganja u skladu sa svojim e, interesima. I EIOPA na taj način isto tako ima taj zadatak da ovlasti ili povuče neki PEP koji nije u skladu sa zahtjevima i to je vrlo važno jer Europa je još uvijek e, puna banaka i, i osiguravajućih društava koji ne funkcioniraju kako trebaju. I banke su upravo u napasti da stavljaju dakle ove loše dugove na leđa nekih drugih. Trebamo istinu i dobro provjeriti one koje nude PEP e proizvode, a potrošači će biti zaštićeni kroz pravo na savjet i odgovarajuće informiranje prije nego što uzme jedan PEP. E dakle, Alda je zadovoljan s time kako smo poradili na ovom dosjeu i podržat ćemo sve kompromise sutra. Hvala vam lijepa. I gospodin Šoltez. Evo, konačno sam ja došao do riječi. Htio bih isto tako zahvaliti izvjestiteljici na svom obavljenom poslu, na dobroj suradnji, isto sa svim izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče kompromisnih e, amandmana, e smo rekli da ih već sve podržavamo. Ova PEP inicijativa i općenito gledajući jedan dobar prijedlog ohrabruje dakle europske građane da ulažu u privatne proizvode, ali kako bi taj proizvod u stvarnosti uistinu mogao biti uspješan, ovaj model mora imati jednu prekograničnu dimenziju. Informacije moraju biti jednostavne, razumljive za same korisnika, prije svega transparentne. Trebamo biti svjesni toga dakle, da je ovo nešto komplementarno i e, dobrovoljno, da to ne može nadomjestiti javne scheme koje već postoje. Treba i se moći ponuditi dobre opcije i dobra rješenja za same potrošače kada govorimo o njihovim uštedama. Dakle, mislim da smo uspjeli proizvesti jedno dobro mišljenje i da većina izvjestitelja u sjeni to može podržati. Hvala lijepa. A sada opet dajem riječ izvjestiteljici. Ako želite nešto reći, ne znam. Mislim da je već sve rečeno i veselim se što ćemo sutra imati tako veliku podršku kada govorimo o klubovima. Hvala vam lijepa. Hvala. Uistinu ćemo sutra glasati o tome. Sutra ujutro ćemo glasati o tom dosjeu. I onda možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmatranje kompromisnih amandmana vezano uz dosije dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu gdje je gospođa Senalova izvjestiteljica. Izvolite. Zahvaljujem. Ja mislim da vas mogu informirati i reći da ovaj dosje se nalazi u završnoj fazi i da E, prije ljetne stanke ćemo moći na IMKO odboru glasati o tom dosjeu. I dakle, i već smo dobili prijedlog od strane odbora za poljoprivredu, e, dobili smo njihovo mišljenje i tu bi se e, htjela zahvaliti i kolegama. Upravo razgovaramo još o amandmanima sa izvjestiteljima u sjeni i mislim da kod većine ovih pitanja se mi slažemo i htjela bi se prije svega zahvaliti kolegama na odličnoj suradnji. Ja neću sada proći sve te amandmane u detalje jer ovo izvješće navodi i ove dijelovi koji se odnose na komisiju i tu imamo neke druge preporuke, ali evo navešću samo par elemenata. Kao prvo, Drago mi je da ta činjenica da se na unutarnjem tržištu prodaju navodno isti proizvodi od istog proizvođača sa različitim sastavom i da je to nešto što više nitko ne dovodi u pitanje. Sad samo razgovaramo o tome zašto uopće postoji ta dvojna kvaliteta. E, gdje, dakle sad ono uopće gdje uopće postoji prijevara u pogledu potrošača, ono što, što bismo sada mi htjeli imati, jedno paneuropsko ispitivanje koje se temelji na istoj metodologiji, jer usprkos nekim posebnim slučajevima dvojne kvalitete i rezultatima na nacionalnoj razini, želimo imati paneuropske podatke u pogledu tog fenomena kako bismo mogli usporediti podatke Potrebna je suradnja nadležnih tijela, mora imati isto tako organizacije potrošača koji moraju stvoriti odgovarajuće uvjete za takvo testiranje i nadam se da će tu pomoći jedan pilot projekt našeg odbora. Nadalje mi razgovaramo o postojećem zakonskom okviru u ovom izvješću, o provedbi A imamo slučajeve recimo gdje čak i koje je to utvrđeno strane komisije da nemamo nikakve konkretne rezultate. Pozdravljamo rad komisije u tom smislu. S nekim kolegama imamo poteškoće u smislu članka 6. Da li su dostatne izmjene, da li će to biti izvedivo s obzirom na pravnu sigurnost. Najbolje bi bilo da imamo jednu listu zabranjenih praksi gdje će se navesti određene primjere i trebali bi izbjeći situacije gdje sve ostaje samo u teoriji jer nema provedbe zakonodavstva. Jer nadležna tijela čisto u praksi ne znaju e, kako postupiti. Isto tako se ovdje referiramo, dakle, na sve prakse koje postoje u unutrašnjem e, tržištu, da ne smije doći do ograničavanja izbora. Trebaju se uključiti i sami e, proizvođači. Postoji dogovor da osim hrane moramo početi prikupljati podatke i na neprehrambene artikle. Zaključno bih rekla da moja kolegica Biljana Borzan će vas isto tako informirati o mišljenju javnog odbora za zdravstvo. Hvala lijepa. Idemo na izvjestitelje u sjeni. Za pučane, izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo bi se želio zahvaliti gospođi nalovoj e, na njenom radu i na njenoj otvorenosti e, u pogledu svih e, kompromisnih amandmana, jer jako je važno da dođe do dogovora. Cijenimo ovu suradnju među raznim političkim klubovima, jer ovo izvješće je uistinu vrlo važno i tu je bilo vrlo važno vodstvo i izvjestiteljice u ovoj situaciji. Tu su tri stvari koje bih želio naglasiti. Moramo riješiti ulogu potrošačkih organizacija, nadalje e, poboljšati ulogu nacionalnih regulatora, a treće, to je ono najvažnije, moramo primijeniti zajedničku metodologiju kada govorimo o dvojnoj kvaliteti, ne samo prehrambenih proizvoda, nego svih proizvoda na unutarnjem tržištu. Pušćani bi se htjeli koncentrirati e, na samu bit ovog pitanja, Stoga smo izvjestiteljicu zamolili da se uzme u obzir i ambalaža i cijene. Moramo se uistinu pozabaviti, kao što već rekao, sa samom biti i vidjeti gdje proizvođači, a i neki trgovci se ne ponašaju na odgovarajući način na našem zajedničkom tržištu. Mislim da na kraju ovaj kompromisi su dobri, odgovarajući. Ovaj postupak koji je predložila izvjestiteljica smo mi prihvatili i mislim da ćemo doći do završnog teksta ovog izvješća. Hvala vam lijepa. Hvala za EKR, izvolite. Hvala lijepa. Imali smo dakle tri izvjestitelja u sjeni iz e, Češke jedna, i izvjestitelja u sjeni iz Slovačke i iz e, Poljske, pa onda e, dakle tu imamo predstavnicu komisije. Možemo reći da je to jedan istočno europski blok koji se tu našao, jer to je jedan veliki problem istočne Europe i mi mislimo da se uistinu moramo ozbiljno pozabaviti tim problemom dvojne kvalitete jer time stvaramo pritisak e, za e, proizvođače, a i podižemo razinu svijesti kod potrošača. Mm, moramo međusobno razmjenjivati dobru praksu, njegovati dijalog i sa e, proizvođačima i sa organizacijama za zaštitu potrošača. A opet s druge strane ne trebamo misliti da su e, potrošači kao neke ovce za koje regulatorna tijela trebaju odlučivati. E, trebamo se odlučiti znati da li su potrošači svjesni toga. Jer ako je proizvod lošije kvalitete, obično je i jeftiniji. I to dovodi do toga da neki kompromisni amandmani su međusobno kontradiktorni. E, u recimo amandmanu 7 govorimo o nedopustivoj diskriminaciji u pogledu sastava, onda imamo amandman 21 gdje se traži jedna crna lista za zabranjene prakse, kao što je gospođa Senalova to spomenula. Mislimo da je to jedno ekstremno rješenje. I sva ta proturječja ima jedno zajedničko objašnjenje. Kao prvo, još uvijek nismo definirali što je to dvojna kvaliteta proizvoda, niti na koliko proizvoda se to odnosi. Dakle, u jednoj manjoj državi ćete možda imati mm, dva milijuna takvih proizvoda, mi raspravljamo o 300. Ovaj prijedlog je podnesen jer se stekao dojam E, da su za Europsku uniju važni proizvodi loše kvalitete, ali postoje neki drugi dokazi gdje se navodi da to nije tome tako i na zapadnom tržištu ćete naći različitu kvalitetu e, proizvoda recimo e, razliku u pogledu sastava praška za pranje rublja u Njemačkoj i u Francuskoj nadalje ne možemo možda tako dobro razlikovati neke nezakonite prakse i različitu proizvodnju ili recimo određene preferencije u pogledu e, samog okusa i preferencije koje postoje u tom smislu. Tu imamo Dakle, recimo u pogledu izoglukoze i šećera, recimo. U svakom slučaju bi trebali pričekati prvo na rezultate određenih e, testova, a svi predložena poboljšanja, recimo ono što je komisija predložila, pilot projekt, zajednička metodologija, upute državama članicama da E, provode zakonodavstvo ako imamo dvojnu kvalitetu sve to dakle još nije provedeno jer nismo imali dovoljno vremena za testiranje u praksi. A mi u srpnju trebamo glasati o tome prije nego što budemo imali rezultate zajedničkih testova. I onda imamo direktivu o nepoštenoj trgovačkoj praksi, ona se revidira, pa bih e, molila da se fokusiramo na ono što uistinu možemo ostvariti, a da ne tražimo samo naslijepo neke izmjene u zakonodavstvu prije nego što imamo činjenice. Ja sam svjestan te želje da trebamo brza i laka rješenja dati na tim potrošačima, međutim nećemo to moći učiniti u ovom slučaju. A to može dovesti opet do loših rezultata, recimo do viših cijena. Ako prisiljavamo proizvođače da potpuno iste proizvode nude na istočnom tržištu kao što to rade na zapadnom tržištu, možda će mm, doći do povišenja cijena. Hvala vam lijepa. for Dita. Hvala. E, Dita Harancova e, u ime kluba zastupnika ALDE, ali će gospodin Silimović uzeti riječ umjesto nje. Hvala, ja ću pročitati govor koji mi je Dita dostavila. Ona prije svega želi zahvaliti izvjestiteljici na predanom radu na ovom dosjeu. Dobili smo vrlo kvalitetan prijedlog i kompromisne amandmane. Ona kao i većina kolega izvjestitelja u Sijeni smatra da možemo podržati veći dio toga. Temeljem tih e, kompromisnih amandmana na kraju bismo mogli dobiti uistinu sveobuhvatan proizvod vezano uz proizvode koji su dakle dvojne kvalitete. Najveća zabrinutost je iskazana vezano uz zakonodavni prijedlog komisije e, temeljem novog dila za potrošače gdje se također po prvi puta u europskom zakonodavstvu govori o dvojnoj kvaliteti. Mislim da je ovaj prijedlog komisije u potpunosti adekvatan za ovo što smo mi tražili. Pitanje dvojne kvalitete je uvedeno u revidiran tekst i za to postoje valjani razlozi. Izvjestitelj Izvjetiteljica predlaže da se također e, revidira aneks prvi SPD-a i da se uspostavi e, crni, crna lista nepoštenih trgovinskih praksi. Međutim, ona smatra da se tu ide predaleko e, i da to nije daleko od drugih e, izvješća gdje se govori o regionalnim i lokalnim razlikama u proizvodima. Mi bismo htjeli da se reformuliraju neki dijelovi tako da se ne traži da se ti proizvodi stave na crnu listu i izgleda da i neki drugo klubovi slično gledaju na to pitanje. I na kraju e, želi komentirati činjenicu da je Europska komisija prošlog tjedna dala zajedničku metodologiju. To je jedan iskorak prema pristupu e, proizvodima dvojne kvalitete. Tu metodologiju treba što je prije moguće ispitati u praksi, da se vidi je li ona djelotvorna, kako bismo dobili jedan e, sveevropski, jednu sveevropsku anketu, čime bi se dopunili napori na nacionalnoj razini. Osobno pozdravljam ekvivalentnu metodologiju i za neprehrambene proizvode, budući da proizvodi dvojne namjene obuhvaćaju sve čitav raspon različitih proizvoda. U ime kluba GUE, gospodin Nostalda, ali njega nema, i gospodin Šocima zelenih. Hvala vam, predsjedateljice. Ja bih eh, također zahvalio izvjestiteljici na uloženim naporima i na tome što je pripremila kompromisne amandmane i što je nastojala tu ugraditi različita stajališta izvjestitelja u sjeni. U ime našega kluba mogu samo reći da su ovi kompromisni amandmani uravnoteženi i da se bave glavnim pitanjima koja treba riješiti kada je riječ o proizvodima dvojne kvalitete. Za nas je većina kompromisnih amandmana u redu, možemo ih podržati, no, no mi bismo ipak htjeli e, izmijeniti kompromis 7a gdje bismo preferirali sljedeću formulaciju, e, odnosno da se consumer preference, e, da se briše iz ovog amandmana. Naime, to je kriterij koji je vrlo teško definirati u praksi i teško ga je objektivno izmjeriti tako da bi se to moglo pokazati kao prepreka transparentnom rješavanju problema proizvoda dvojne kvalitete. Zatim kompromisni amandman 16. Mi pozdravljamo izmjenu posljednjeg dijela tog teksta, ali bismo htjeli snažniju formulaciju kada je riječ o nadzoru koji vrši Europska unija, jer bez nadzora bojim se da neće biti nikakvih promjena u budućnosti. Tako da uistinu tražimo da se osnuje odjel za praćenje primjene zajedničke metodologije za testiranje i mogućih mjera u slučaju neusklađenosti. Što se nas tiče, najvažnije bi nam bilo da se zadrži referenca na aneks broj 1 u kompromisnom amandmanu 21. tako da se ne slažemo sa zahtjevima za izmjenom da na način da se jedan d briše. Hvala u ime kluba EFDD-a. Gospodin Ivašković. Da, prelazimo sada na ostale zastupnike. Gospođa Borzan. Thank you very Madam Hvala vam predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti Olgi na sjajnoj suradnji na ovome dosjeu, posebno imajući u vidu nadležnost odbora ENVI u području prehrane. U odboru ENVI mi smo došli do kompromisa o relevantnim pitanjima. Imamo snažnu potporu. Navest ću glavne točke kako e, biste to imali na umu kod finalizacije ovih, ovih kompromisnih amandmana. Prije svega želim naglasiti da je dvojna kvaliteta proizvoda činjenica te je ona usko povezana sa samom biti funkcioniranja unutarnjeg tržišta i povjerenjem potrošača. Prema tome potrebno je pronaći rješenje na razini Unije nadležna tijela nisu bila u mogućnosti riješiti pitanje dvojne kvalitete proizvoda temeljem važećeg zakonodavstva i to zbog nekoliko ograničenja, prvenstveno zbog nepostojanja eksplicitne pravne odredbe i teritorijalnih ograničenja. Prema tome moramo e, uvesti izmjene u zakonodavstvo Europske unije, a to je nešto što podržavaju svi klubovi zastupnika, e, članova odbora ENVI. Moramo promijeniti aneks direktive o nepoštenim trgovinskim, e, trgovačkim praksama. U našem mišljenju se također traži da se izmjeni uredba o označavanju e, proizvoda dvojne kvalitete, dakle ne smije postojati razlika u kvaliteti i u prehrambenoj vrijednosti proizvoda koje imaju istu ambalažu i istu marku, osim ako se te razlike mogu opravdati legitimnim razlozima poput e, korištenja lokalnih sirovina, ili pak e, uzimanja u obzir odredbi nacionalnog zakonodavstva. Što se tiče označavanja i ambalaže proizvoda, na njima treba jasno biti naznačeno ukoliko postoje razlike među istim proizvodima u različitim državama članicama. Envi također traži e, da se uspostavi registar e, dvojne kvalitete proizvoda kojemu se lako može pristupiti i to na europskoj razini. Mi tražimo uspostavu dobrovoljnih registara svih proizvoda gdje proizvođači mogu dobrovoljno dostaviti podatke o svojim proizvodima. Komisija bi trebala osnovati upravu unutar postojeće agencije Europske unije koja bi mogla provoditi provjere na razini tvornica te e, reviziju odakle internu kontrolu u slučaju sumnje na dvojne kvalitete proizvoda. Komisija isto tako mora identificirati sve čimbenike koji e, dovode do fragmentacije jedinstvenog tržišta robom. Udruge potrošača i predstavnici industrije moraju doprinijeti e, boljem osvještavanju potrošača vezano uz dvojnu kvalitetu proizvoda. Mi, ćemo u odboru Envi o ovome glasovati u srijedu. Kao što sam rekla, sve ovo navedeno podržavaju svi klubovi zastupnika, a s obzirom na našu nadležnost vjerujem da će dobiti potporu i o odboru IMKO. Hvala. Gospođa Langen. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja govorim ime svoje kolegice koja, nažalost, je u avionu koji kasni i onda mi je ona na engleskom poslala svoj stav. Zahvaljujem gospođi Senalovi na uloženim naporima u izradi izvješća te svim izvjestiteljima u Sjeni što su pokazali interes za ovu problematiku. Prije nego što prijeđem na konkretne točke, zamolit ću od članova iz drugih država članica da se izjasne s obzirom da izvjestitelji izvjestitelji sjeni dolaze uglavnom iz zemalja središnje i istočne Europe. Često se stječe dom da je to problem s kojim se suočavaju potrošači samo u središnjoj i istočnoj Europi. E, međutim, to se možda jasnije vidi u našim zemljama, ali to nije samo ograničeno na njih. To je vrlo često vezano uz distribucijske mreže i lanac opskrbe. Naprosto je riječ o nepravednoj trgovačkoj praksi jer isti e, proizvodi iste kvalitete mogu se pronaći i u zapadnoj Europi poput e, zemalja kao što su Portugal i Ujedinjena Kraljevina. I u većini od tih zemalja to nema nekakve veze sa e, preferencijama potrošača. Pitanje je kako se riješiti praksi koji iritiraju potrošače. Rasprava o predloženom izmjenama članka 6. u direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama zanimljiv je prijedlog. Međutim, nisam u potpunosti uvjerena da bi taj članak riješio sve probleme. Čini mi se da bi i dalje bilo vrlo teško i skupo za nadležna tijela država članica da provode istrage od slučaja do slučaja. Umjesto toga trebali bismo imati jednostavna pravila i trebali bismo imati jednostavnu ambalažu za istu ambalažu za iste proizvode ako žele prodavati proizvode niže kvalitete, moraju imati drugačiju ambalažu. Hvala. Gospodin Pospišil. Hvala. Ja ovdje uzmem riječ kao obični član odbora, ali želim e, zahvaliti izvjestiteljici. Mislim da je uistinu uložila mnogo truda u ovo izvješće. Svi kompromisi o kojima ćemo sutra glasovati vrlo su uravnoteženi i zahvaljujem što je prihvatila moj e, kompromisni amandman. Moj amandman koji sam predložio kao redovni član E, to uistinu cijenim zato što su gotovo svi amandmani koje sam podnio uzeti u obzir što je uistinu vrlo rijetko. Smatram da će ovo konkretno izvješće e, doprinijeti rješavanju ove problematike. Ne želim spekulirati o tome je li ovo pitanje relevantno samo za nove države članice, odnosno za istočnu i središnju Europu, ili se pojavljuje i u starim državama članicama. No želim samo reći da je to vrlo relevantno pitanje u Češkoj i ne budemo li to riješili, mislim da će to naštetiti ugledu Europske unije. Ukoliko želite podržati e, uspjeh europskih integracija u Češkoj, onda mislim da to treba uzeti u obzir. Želim istaknuti kompromis broj 18 koji mi se čini vrlo kvalitetnim. Tu smo pokušali jasno definirati što je to dvojna kvaliteta. Naime, u izvornom nacrtu direktive e, imamo definiciju koja nije dovoljno kvalitetna. Vjerujem da će ova nova definicija doprinijeti e, iznalaženju dobrog rješenja i drago mi je također da se u 14. kompromisnom amandmanu govori o ulozi koju udruge potrošača mogu odigrati jer nije samo država ta koja rješava ovo pitanje, vrlo je važno čitav proces uključiti i nevladine udruge i udruge potrošača. Zatim kompromis 11. također je važan koji on govori o prekograničnim aspektima. Brojni slučajevi upravo jesu prekogranične prirode. E, nadležna tijela jedne, jedine države članice ne mogu se uspješno nositi sa ovakvim slučajevima. Zatim Kompromis 18. E, riječ je o reguliranju nepoštenih trgovačkih praksi. Drago mi je što mogu ustvrditi da poput izvjestiteljice smatram pitanje dvojne kvalitete nešto što spada u područje nepoštenih trgovačkih praksi i mora se navesti u prvom aneksu direktive. E, mislim da je sasvim tako da bude jasno da su takve prakse nezakonite. Međutim, e, razlikujemo se u tome bili bilo bolje ići na uredbu ili direktivu, no svejedno želim zahvaliti izvjestiteljici na uloženom trudu i vjerujem da će to doprinijeti da se dođe do završnog rješenja. Hvala. I na kraju riječ ima izvjestiteljica, možete izniti zaključke. Hvala. Prije svega želim zahvaliti svim kolegama na iznesenim komentarima. Ja sam da kako svjesna činjenice da su mišljenja različita, od samog početka je bilo različitih stavova, morali smo e, ih pokušati približiti, mi ćemo i dalje nastaviti raditi na tome, finalizirat ćemo i detalje tako da budemo spremni za glasovanje u srpnju. Želim još jedanput zahvaliti svima na dobroj suradnji. Hvala, dakle glasovat ćemo na sljedećem sastanku u srpnju. Dakle, želim vam mnogo sreće u finalizaciji izvješća, što znači da možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta mišljenja o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2019. Gospodin Selimović je izvjestitelj, izvolite, možete uzeti riječ. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. Dopustite mi da vam predstavim onaj nacrt mišljenja koji sam sastavio kako bi dao doprinos općoj raspravi o proračunu za 2019. godinu iz perspektive unutarnjeg tržišta i zaštite potrošača. Nakon što sam zajedno s kolegama pripremio pismo upućeno e, izvjestitelju iz odbora za proračun koji je bio ovdje na razmjeni mišljenja na prošlom sastanku, E, sastavio sam mišljenje koji jasno e, odražava mišljenje našega odbora u odnosu na brojke koje je predstavila komisija. Analizirajući te brojke možemo izvući neke zaključke koji su uvršteni i u moj nacrt mišljenja. Kao prvo možemo biti zadovoljni što se prioriteti za naš odbor e, dakle unutarnje tržište, konkurentnost i zaštita potrošača nalaze među prioritetima Europske komisije. Ako uzmemo e, glavne linije u nadležnosti odbora IMCO, e, u proračunu primijetit ćemo povećanje od 3,6% za preuzete obveze i 3,4% za preuzeta plaćanja i mislim da je to nešto što moramo pozitivno formulirati u poruci e, izvjestitelju iz odbora za proračune. Također pozdravljamo proračunska sredstva za modernizaciju Carinske unije. Sutra ćemo razgovarati o novom prijedlogu kako bismo odgodili rok za uspostavu elektroničkog sustava za interakciju e, među gospodarskim subjektima i e, prebacit ćemo e, kraj papirnatog carinskih prijava sa 2020. na 2025. To bi prema mom mišljenju trebao biti prioritet za Europsku komisiju u predstojećem razdoblju kako ne bi morali donijeti novi zakonski prijedlog za dvije, tri godine. Svi elektronički postupci trebaju se uspostaviti u što kraćem vremenskom roku, budući da to pozitivno utječe na trgovinu, slobodno kretanje robe i sve gospodarske subjekte u Europskoj uniji koji će smjesta, mjesta e, čije će se administrativno opterećenje i birokracija s mjesta smanjiti. Pomalo me brine smanjenje od 19,02% e, sredstava za program za potrošače, htio bih e, naglasiti da je ovo smanjenje proračunskih sredstava ne da nije u skladu sa novim obvezama u tom području. Žao mi je zbog tog reza i volio bih da mi komisija objasni zašto su se odlučili za rez u tom dijelu rashoda. Zatim, što se tiče programa Kozme, potpore malim i srednjim poduzećima, kolege su vjerojatno primijetili da je došlo do smanjenja od 2,20%. Međutim, nakon danje analize brojki došli smo do zaključka da je to smanjenje posljedica e, detaljnog izračuna e, preostalih e, nedospjelih sredstava. Ja pozdravljam raspravu sa ostalim izvjestiteljima u Sjeni i njihov doprinos u vidu amandmana. Moja ambicija da zajedno s njima pripremim jasno mišljenje koje će uzeti u obzir naše glavne prioritete u odboru IMKO vezano uz proračun za 2019. godinu. Hvala. Izvjestitelj iz kluba EPP je gospodin Ton, ali gospodin štefanić gospođa Tuna, gospodin Štefanić će uzeti riječ umjesto nje. Hvala. U ime gospođe Tun želim prije svega ispričati nju zato što nije mogla doći i zahvaljujem gospodinu Salimoviću koji nam je predstavio svoj nacrt mišljenja. Mislim da je to dobra polazišna točka za daljnju raspravu. Mislim da moramo jasno reći u našem mišljenju da je jedinstveno tržište jedno od najvećih postignuća Europske unije izdvajanje novca za e, bolje funkcioniranje tog tržišta i e, veće povjerenje potrošača je dobro uložen novac. Slažem se sa većinom vaših zaključaka, međutim, e, htio bih također čuti od komisije zašto su sredstva za plaćanja za instrumente upravljanja na unutarnjem tržištu niža ove godine. Mislim da su ti instrumenti za upravljanje ključna proračunska linija, budući da pomažu državama članicama da budu motiviranije za bolju provedbu propisa u području unutarnjeg tržišta. Ja bih čak predložio da se ta izdvojena sredstva povećaju. Može li nam komisija dati informacije o statusu foruma za jedinstveno tržište? E, ta ideja nastala u odboru IMKO, to je bio jedan pilot projekt. Međutim, svake godine je parlament bio sve manje i manje uključen u pripremu projekta. Tako da bi me zanimalo čuti e, događa li se još nešto u svezi s time i hoće li parlament biti uključen u e, daljnje aktivnosti. Želim e, podržati pilot projekte koje smo predložili za sljedeću godinu, posebno onaj koji se tiče ocjene navodnih razlika proizvoda koji se prodaju na jedinstvenom tržištu, ali isto tako i praćenje nepoštenog profiliranja potrošača i prilagodbe cijena od strane zrakoplovnih tvrtki, zatim instrument za male i srednje poduzeća za socijalni biznis, to je prijedlog Laure Komite, kvaliteta usluga u turizmu, prijedlog Andreasa Švaba i Marijana Marineskoa. Smatram da su svi ti predloženi projekti vrlo zanimljivi te da će doprinijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta i e, osnaživanju povjerenja potrošača. Hvala. Hvala. U ime SND-a riječ ima gospođa Grapini. Hvala predsjedavajuća. Htjela bih se zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja koji je vrlo obuhvatan i koji je obuhvatio sve naše zabrinutosti što se tiče proračuna i zaštite potrošača. Htjela bih podcrtati neke aspekte za koje mislim da bi trebalo obuhvatiti u ovom nacrtu mišljenja. Ja ću predložiti neke amandmane u tom smjeru. Bolji pristup informacijama sa strane potrošača, bolji nadzor tržišta jer vrlo dobro znamo koji su se skandali dogodili vezano uz nesigurne proizvode. Dakle, sigurnost proizvoda je ključna riječ. Mislim da trebamo također ulagati u informiranje e, potrošača jer ponekad potrošači doživljavaju kršenje njihovih prava, ne znaju kako se zaštititi i zato trebamo bolju politiku za zaštitu potrošača. Također ću predložiti neke druge amandmane imajući na umu povećanje plaćanja za tri proračunske linije. Imamo digitalno e, jedinstveno tržište. Mislim da bismo trebali izdvajati više sredstava za to 33,0401 i zaštitu interesa potrošača imamo više novca za 2019. godinu. Mislim da bismo trebali odvajati još više novca. Proračun je vezan uz veću konkurentnost, a mala i srednja poduzeća bi trebala profitirati od toga. Sve više MSP-ova imamo e, danas, a to znači da ako budemo imali sadašnju razinu financiranja, E, onda će MSP-ovi dobivati manje sredstava. Trebamo više novca za proračunske linije koje su vezane uz poduzetništvo i uz pristup MSP-ova tržištu. E, svi se žale zbog e, nedovoljnog pristupa tržištu za MSP-ova. Mislim da bismo trebali povećati proračunsku liniju 0202 za mikropoduzeća. Više novca trebalo bi se izdvajati u obliku eh, javnih fondova. Hvala. Hvala, danas je moj dan puno govorim. Gospodin Selimović i gospodin Dalton zahvaljujem na određenom poslu. Gospodin Dalton se slaže s tim da je jedinstveno tržište jedno od najvećih dostignuća Europske unije i trošenje novca na jedinstveno tržište Europske unije je kritično za e, ekonomski rast. E, u budućnosti konkurentnost će ovisiti o tome da se prilagođavamo digitalnoj revoluciji i to treba biti prioritet u našem proračunu. Izvjestitelj je podcrtao u ovom mišljenju da je ključan faktor e, dovršenje jedinstvenog tržišta. Gospodin Dalton vjeruje da bi to trebao biti glavni fokus u našem radu unutar IMCO i prioritet kod sastavljanja proračuna. E, Carinski zakonik Unije je još jedan instrument jedinstvenog tržišta koji treba dobiti podršku za provedbu a i za razvoju interoperabilnih IT sustava. E, Pojednostavljenje i bolja provedba carinskih postupaka su ključni da bismo se borili protiv prijevara. Gospodin Dalton je E, to uključio u svoje mišljenje. E, mala i srednja poduzeća su e, životna snaga za naše gospodarstvo i zato podržavamo proračunsko izdvajanje za kozme. Gospodin Dalton smatra da bismo trebali priznati vrijednost fiskalne odgovornosti Naši su resursi e, ograničeni i zato kod izdvajanja sredstava trebali bismo pokušati drugdje u proračunu pronaći mogućnosti za uštede. Hvala. Ne vidim predstavnike Guja u sali, niti predstavnike zelenih. Želi li Marko zulu nešto reći? Hvala. E, mislim da sada možemo dati riječ gospodinu Selimoviću koji će zaključiti raspravu o ovom pitanju. Hvala, želim zahvaliti svima. Hvala što su svi dali svoj doprinos. Vratit ćemo se svakako na ovu raspravu kad budemo razmatrali amandmane. Hvala. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 26. lipnja u podne. Amandmani će se razmatrati na sljedećom sastanku 11. srpnja. Prije nego što priđemo na sljedeću točku dnevnog reda o sukladnosti, želim dati riječ gospodinu Prijetu koji će nas obavijestiti o trijalogu o, o postupku obavještenja. Hvala, predsjedavajuća. Zahvaljujem kao prvo na razumijevanju e, što ste mi dozvolili da izlažem unatoč što sam došla sa zakašnjenjem. E, imao sam raspravu u drugom odboru u ovom parlamentu, pa e, s obzirom da ne mogu biti na dva mjesta u isto vrijeme, evo sad ću vam predstaviti ovu točku dnevnog reda. Imali smo tri trijaloga između vijeća i parlamenta o ovoj direktivi i na temelju toga e, došli smo do gotovo potpunog kompromisa o direktivi o obavještenju. Međutim, ostavljena su neka otvorena pitanja još uvijek. To su kompleksna pitanja i unutar bugarskog predsjedništva neće biti moguće zaključiti radove oko toga. Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon ljeta jer ćemo morati doći do dogovora s vijećem oko nekih tema. A, radi se o temama koje nisu manje važne, ali ipak treba se i s njima suočiti. Ovo je vrlo kratka direktiva, sažeta direktiva u kojoj imamo dva ključna problema koja su jako važna s političkog stajališta. Prvo pitanje vezano je uz sukob e, demokratskog legitimiteta, odnosno suverenosti država članica u odobravanju klauzula i odredbi koje mogu podrivati direktivu o e, uslugama u sklopu postupka obavještenju. Ovaj politički konflikt bio je predmet e, žustre rasprave unutar odbora IMKO. Na kraju smo došli do kompromisa i mislim da je taj kompromis zadovoljavao sve klubove u ovom odboru. Ipak ovaj sukob se održao i tijekom trijaloga. Evo konkretno mogu reći da smo s komisijom i vijećem dogovorili se oko pitanja direktive o obavještenju, ali postoje još neki detalji koje treba riješiti. Prvo, ono što sam prije rekao, demokratski legitimitet što se tiče obveze o obavještenju. E, došli smo do dogovora koji potpuno poštuje e, izuzeća iz teksta parlamenta, izuzeća vezana za e, obavještenje s klauzulama o hitnoći oko kojih je došlo do dogovora unutar Europskog parlamenta. A tu je i uvođenje širih područja primjene gdje nije potrebno e, podasrti novu obavještenje kad je jednom već e, podasrto e, ovako obavještenje u sklopu primjene direktive. Članak šesti, e, sustav upozorenja i razdoblje mirovanja. Komisija je predložila to da država članice ne može odobriti uredbu ili prijedlog zakona ako je komisija prethodno toj državi članici poslala upozorenje vezano uz to da bi taj zakonodavni akt mogao biti u neskladu s direktivom o uslugama. E, klubovi su se dogovorili da se ova opća odredba ukloni i mi smo uveli novu klauzulu u kojoj se predviđa roku tri mjeseca gdje sustav upozorenja e, bi imao efekt za nedonošenje toga akta. Za vijeće to i dalje postaje postoji, i dalje predstavlja ključni element. Oni nisu htjeli e, to odobriti, htjeli su riješiti problem mirovanja i u posljednjem trijalogu smo se dogovorili oko nove formulacije i predstavnici komisije, parlamenta i e, vijeća, odnosno predsjedništva Bugarske, dogovorili su se oko toga da se E, izbriše razdoblje mirovanja i da se tekst tu e, da opće usmjerenje u kojem nakon izdavanja upozorenja državi članici ipak ostaje obveza e, zadržavanja otvorenog političkog dijaloga kako se ne bi stvarale neopravdane prepreke na unutarnjem tržištu. Ovaj tekst e, se još treba odobriti i prekontrolirati. Misle mm, da općenito postoji konsenzus oko toga. Sve će trebati nadograditi s formulacijom nove uvodne izjave u kojoj ćemo proširiti političko područje primjene nove formulacije šestoga članka. Ovo je bila najteža prepreka pa s ovog stajališta mogu reći da smo dosta napredovali u posljednjem trijalogu. E, zahvaljujem od srca izvjestiteljima u Sjeni i drugim e, klubovima zato što su imali dosta razumijevanja i nastojali su deblokirati ovu situaciju zato što se ovdje radilo o kompleksnoj političkoj prepreci koju je bilo teško riješiti. E, ostaju još neka pitanja koja nisu manje važna, ali ih je lakše riješiti, vezana su uz članak sedmi o učinku odluka i preporuka u sklopu direktive o uslugama. U članku 7. komisija je predložila da u slučaju povrede ili u slučaju ne postizanja dogovora nakon izdavanja e, upozorenja komisija je mogla izdati dokument o donošenju tog akta koji je podrivao direktivu uslugama. Sve se to onda saželo u e, preporuci o članku 4b i u tom području komisija je mogla e, izdati odluku, a ne preporuku. To zato što smo se htjeli ograničiti na ono što je sada e, predviđenom uredbom, direktivom o uslugama. Vijeće nije prihvatio prijedlog parlamenta, e, ono želi da sve budu samo preporuke. Mislimo da ćemo to pitanje ipak moći riješiti i moći ćemo kao parlament vršiti pritisak jer u šestom članku smo imali fleksibilizaciju i sada možda možemo tražiti da se članak sedmi zadrži u obliku koje je predložio parlament. Još jedno pitanje koje je osjetljivo. to je bilo jasno i od e, rasprava u odboru IMKE. U sklopu e, primjene uredbe u posljednjem trenutku je došlo do prijedloga isključivanja urbanističkih planova. E, ovdje vijeće je podijeljeno na dvije strane. Ovdje Europski parlament uopće nijemo mogućnost o tome raspravljati na sastanku odbora IMKO zato što je to mm, zahtjev koji je podastat prije jedno mjesec dana. E, sad trebamo pokušati prvo doći do zajedničkog stajališta, a mi, izvjestitelji u Sjeni, predložili smo privremeni protuprijedlog i uputili smo na formulaciju koja trenutno postoji u direktivi o uslugama. Međutim, problem je unutar vijeća. Imamo dva bloka. Na čelu jednoga je Njemačka i Nizozemska, a drugi blok želi zadržati trenutnu formulaciju i trenutno područje primjene. Trebamo vidjeti kako će se to riješiti unutar vijeća idućeg tjedna kako bismo onda mogli zauzeti konačno stajalište. Na samom kraju želim reći da smo e, imali mnogo koraka naprijed, došli smo do dogovora. Žao nam je da zbog ovih e, izmjena u posljednji čas nismo uspjeli zaključiti ovaj dokument, ali tekst je dobar, napredovali smo i zahvaljujem Europskoj komisiji, ali i vijeću, ali i kolegama Europskog parlamenta, izvjestiteljima u sjeni za odlično odrađen posao. Zahvaljujem stručnim savjetnicima koji su nam mnogo pomogli. Zahvaljujem parlamentu, tajništvu na pohvalnom poslu. Nemam ništa za dodati. Hvala još jednom. Hvala. Hvala vam. Sada možemo prići na sljedeću točku dnevnog reda. To je razmatranje amandmana o pravilima i postupcima za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda. Nikola Danti je naš izvjestitelj. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Hvala svim kolegama i kolegicama na amandmanima koje su uložili. Zahvaljujem im što su dali doprinos raspravi o glavnim temama unutar ovog dosija. Većina amandmana ukazuje na zajedničku želju da se ojača prvotni tekst komisije i da se prilagodi novim prioritetima i mislim da ćemo uspjeti to učiniti s kompromisnim amandmanima na kojima sad radimo. Tekst je vrlo dugačak, imamo desetke članaka. Usredotočit ću se na samo nekoliko glavnih kontroverznih točaka. Članak četvrti o odgovornoj osobi. Bez obzira na naslov i na ime koje ćemo dati toj ključnoj ličnosti, e, a na taj način moramo najbolje e, odraziti ono što se onda kaže u članku, mislim da moramo to prihvatiti i definiciju moramo također formulirati način da se izrazi dodatna vrijednost ove ličnosti. Svaki proizvod koji se stavlja na europsko tržište e, mora imati određeno tijelo kojem se možemo obratiti e, u slučaju nepoštivanja pravila. Ne smijemo stvoriti dodatne birokratske e, zahtjeve. E, mnogi su kolege uložili amandmane i zbog toga mislim da bismo trebali i dalje nastaviti na tom putu stvaranja veće odgovornosti za ovu ličnost koju ne možemo usporediti s proizvođačem, a naravno proizvođač je jedini e, koji je 100% odgovoran za svoj proizvod, ali i ova druga ličnost i četvrtog članka e, može biti e, referentni subjekt koji će proaktivno biti identificiran u slučaju rizika ili slučajeva nesukladnosti. Na temelju analiza već postojećih obveza za različite ekonomske operatere na temelju odluke 788 iz 2008. proizlazi to da obveze za proizvođače su e, veće u odnosu na ono što je predviđeno. Pravna služba, koju zahvaljujem, dala nam je još odgovor o kompatibilnosti e, mojih amandmana i tuđih amandmana amandmana kolega i kolegica o produženju e, odgovornosti vezano za članak četvrti. E, na definitivan način možemo ustvrditi da nemamo nekompatibilnost u odnosu na odredbe e, VTO-a zato što ovdje se ne predviđa različito postupanje za proizvode iz Europske unije i izvan Europske unije, a i ova odredba ne kompromitira jednakost šansi između proizvođača iz Europske unije i izvan Europske unije. Dakle, proizvođači trećih zemalja nisu i neće biti u nepovoljnom položaju u odnosu na proizvođače iz Europske unije. Jedino što je sigurno je to što europski proizvođači, svi oni danas moraju e, poštivati striktnije uvjete u odnosu na ono što e, imamo za proizvode izvan Europske unije. To su članak 7. i 8. E, radi se o suradnji između privatnog i javnog sektora. Primjećujem da većina kolega smatra da trebamo E, izbrisati sedmi članak u verziji koju je predstavila komisija. Mi nismo protiv suradnje između privatnog i javnog sektora, a to se vidi u članku osmom i vjerujemo da trebamo izbjeći sukobe interesa zbog kojih bi se kompromitirala e, efikasnost službenih kontrola istraga. Ovo je bila jedna od slabih točaka europskog sustava tržišnog nadzora, kao što smo vidjeli u nedavnim skandalima. Članak 14. Eh, nadležnosti nacionalnih vlasti. Prijedlog komisije je ovdje bio razuman. Članak 14. navodi čitav niz nadležnosti i ovlasti nacionalnih tijela koje će se vršiti proporcionalno i na temelju prava i na temelju nacionalnog administrativnog ustroja. Mnogi amandmani ovdje podcrtavaju ovaj aspekt i mi ćemo pokušati ovo još bolje e, naznačiti. Ovaj popis ovlasti treba se potvrditi kako bismo imali što efikasniju kontrolu tržišta. I što se tiče mogućnosti zatvaranja web stranica, to je predviđeno u predlogu komisije, a to i postoji u drugim uredbama koje su donijeli su zakonodavci. Ja smatram da ta mogućnost uz potrebna proceduralna jamstva ta mogućnost treba se zadržati u korist potrošača. još jedno važno, vezano uz nove tehnologije i kontrole. To je glavni izazov koji je pred nama e, usvajanje e, tradicionalnih aktivnosti tržišnog nadzora i prilagoditi ih promjenama u međunarodnoj trgovini gdje danas primjećujemo sve veći broj transakcija koje se odvijaju online. Bez stvaranja ad hoc e, e, obveza tražimo specifične kontrole i dobro obučen personal za nadzor. Online svijet treba biti podložan istoj razini kontrole kao i na tradicionalnom tržištu, tako da potrošači osjećaju određena jamstva i sigurnost. Isto vrijedi i za nove izazove e, interneta stvari i umjetne inteligencije. Nacionalne vlasti i europske vlasti treba će e, prisvojiti nova vještine kako bi efikasno kontrolirale te proizvode. Još jedno što je važno, to je mreža i suradnja, umržavanje na europskoj razini. Mi ćemo u tekstu predvidjeti konkretne zadaće za e, ekspertnu skupinu koju predlaže komisija. Bez obzira na naziv koji će imati ta skupina, ona će morati zajamčiti stalnu razmjenu informacija, e, analizu i zajedničke procjene, efikasniju koordinaciju i e, složnost u primjeni pravila i u provođenju kontrola. S tog stajališta smatram da takozvane e, peer reviews e, predstavljaju e, dobar poticaj za nacionalne vlasti koje će poboljšati vlastitu efikasnost u kontrolama. Mislim da je to prva etapa na putu koji će nas odvesti do jedinstvene, jedinstvenog tijela za nadzor tržišta. To je važna tema za ovaj prijedlog također su važni financijski resursi, to je preduvjet za efikasni nadzor tržišta u Europi. Trebamo više resursa na europskoj razini kako bismo financirali zajednička djelovanja i zajednička istraživanja na nacionalnoj razini također kako bismo e, kontrolirali e, na terenu i naše tržište bez obzira na financijsku omotnicu koja će se povećati u sljedećem proračunskom razdoblju, u novom financijskom e, mehanizmu New Single Market Program nemamo dovoljno sredstava. Trebamo također stvarati nove mehanizme za preusmjeravanje prihoda od e, kontrole tržišta. E, trebamo tražiti od država članica e, konkretno zalaganje i to ambiciozno. Glavna tema e, članak drugi ove uredbe su definicije. Kao što smo rekli u predstavljanju ove uredbe, mislim da trebamo to se uzeti u obzir zajedno s paketom iz 2013. koji je došivio blokadu u vijeću ova uredba ne može riješiti sve probleme koji postoje zbog blokiranja prethodnog zakonodavnog paketa koji je dobio veliku većinu glasova u parlamentu, ali vijeće e, bi trebalo dati formalno mišljenje o tome. Mislim da se većina kolega slaže s tim iz većine klubova i oni su odlučili ne predložiti proširenje područja primjene, nego tražiti proširenje područja primjene na neke druge proizvode. Do samog kraja ćemo raditi s izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni kako bismo došli do teksta koji će e, operaterima dati sigurnost i izbjeći istovremeno konfuzne i kontradiktorne pravne sustave. Na samom kraju, kolege, moram reći da pripremamo kompromise u vezi sa drugim člancima ovoga teksta. Razgovarat ćemo o tome na sastanku izvjestitelja u Sijeni i formalno onda u srpnju na sastanku ovoga odbora. Zahvaljujem od srca izvjestiteljima u Sijeni s kojima sam imao vrlo plodonosnu suradnju i na samom kraju nadam se da će vijeće e, pod vodstvom Austrije u budućnosti e, promijeniti pristup u analizi ovoga dosjea u odnosu na ono što se događalo do sada kako bismo što prije započeli s trijalozima i došli do konačnog dogovora do kraja ovoga saziva parlamenta. Hvala lijepa. Sad u ime poučena. Gospodin Štefanek će zauzeti E, se govoriti umjesto kolege. Ja ispričavam gospodina Harsa, treba biti na različitim sastancima odbora i gdje treba iznijeti svoje stajalište. Dakle, kao prvo u njegovo ime bi se želio zahvaliti izvjestitelju i reći sljedeće. Zahvaljujem svim kolegama koji su doprinijeli dakle, ovom prijedlogu tim što su iznijeli svoje amandmane. Nema nikakvih amandmana koji bi uistinu doveli pitanje ili značajno izmijenili glavnu ideju komisije koja je sljedeća. Dakle, s jedne strane da se poboljša rad e, tijela za nadzor tržišta i međusobna suradnja tih tijela, a s druge strane da se osigura usklađivanje u području proizvoda i što je u interesu svih stranaka koji su uključeni, dakle i samih potrošača, a i e, samih poslovnih subjekata. E, dobro je naći dakle kompromisne amandmane i želio bih se fokusirati na četiri posebne točke kada govorimo o amandmanima. A to će biti u središtu naše rasprave. Kao prvo, takozvano pitanje u pogledu usklađivanja i članak 4. Na našem posljednjem sastanku je Europska komisija izrazila zabrinutost da li ići dalje do onoga što je komisija predložila. Dakle, to se samo odnosi na usklađene informacije. Biće potrebno uspostaviti jedan dobar okvir i odgovornost za sve gospodarske subjekte, ovisno o njihovom mjestu u lancu e, nabave. Imamo iz 2008. već jednu e, odredbu koja nam tu može e, pomoći i to nam može dakle pomoći u ovoj uredbi. Bitno je pozabaviti dakle mjestom svakog poslovnog subjekta kada govorimo o lancu nabave. Ako e, iznosite neki proizvod na tržište treba se tretirati jednako kao i nekog uvoznika. Dakle, trebamo imati ista pravila za sve. Kao drugo, e, različiti i razumijevanja i, dogovori sporazume u pogledu usklađivanja je nešto što je bitno. Postoji otpor prema članku 7 mislim da je prejak ovaj aspekt koji se odnosi na e, sukob interesa. Trebamo e, izbjeći sukob interesa. E, međutim, ako se komisija tu jače uključi, to bismo mogli gledati kao moguće rješenje. Bitna je i suradnja na lokalnoj razini to je jedan dobar aspekt kada govorimo o članku 7. Kao treće, aktivnosti tijela za nadzor tržišta, tu se referiram na članak 12. Čini se da to nije neki kontroverzan članak, međutim jedno pitanje koje ja to vidim u nekim amandmanima je da imamo pre stroge zahtjeve u pogledu usklađivanja. Mi smo svi svjesni tog pitanja. Dakle, da je jednostavno tijela za nadzor nemaju dosadna sredstva na raspolaganju, pa moramo biti oprezni u pogledu uspostavljanja pravila i postupaka, dakle onoga što oni treba slijediti u svom svakodnevnom radu. Inače bismo mogli ugroziti njihovu učinkovitost. Kao četvrto i na kraju što se tiče ovlasti i dužnosti tih tijela koje su navedene u članku 14. Znam da postoje određena zabrinutost u nekim klubovima. Međutim, osobno mislim da ova uredba ima dovoljno e, provedbi da se poštive različiti sustavi u svim državama članicama. To znači da neće se sve te ovlasti direktno prenijeti za tijela za nadzor, već države članice to prvo morati provesti. Recimo, tu će biti prvo potreban nalog suda u nekim slučajevima. Trebamo se pozabaviti svim tim pitanja i u istinu se veselim našim daljim susretima izvjestitelja u sjeni i siguran sam da ćemo se moći držati zadanog vremenskog roka. Hvala vam lijepa. Hvala. A onda u ime gospodina Dan Daltona ću ja pročitati njegove komentare. On se ispričava što ne može ovdje biti s nama. Dakle, EKR podržava modernizaciju ovog režima u Europi E, neki najnoviji dosjeji u pogledu e, nekih tehničkih aspekata o kojima smo govorili e, su upravo predvodili izvjestitelje EKR-a i tu je vrlo važan taj nadzor tržišta kako govorimo dakle, o samom nadzoru, tako i mogućnostima koje se pružaju u pogledu pojednostavljenja. Međutim, nas e, brinu određeni prijedlozi i neki prijedlozi izvjestitelja koji će više zakomplicirati život tvrtkama, a ne pojednostaviti e, i staviti isto tako u nepovoljan položaj same agencije za nadzor e, tržišta. Tu imamo više aspekata u tom smislu i tu trebamo spomenuti mala i srednja poduzeća. Mi nismo sigurni da ćemo moći podržati inicijative koje zahtjeva da e, sve e, tvrtke imaju e, određene podružnice u onim zemljama gdje prodaju svoje proizvode i moramo paziti da li je ovo sve u skladu sa zahtjevima svjetske trgovinske organizacije. Trebamo dakle paziti na ponašanje pogotovo veđano uz pravila svjetske trgovinske organizacije i ne znamo zašto bi sve tvrtke trebali e, e, snositi određene troškove kad se ova direktiva u stvari odnose na manjinu tvrtki koji krše postojeća e, pravila. E, provođenje istrage i zapljena robe jedna daljna tema koja nas e, zanima. Mislimo da postoji dobra osnova za raspavu, ali moramo paziti na ovlasti koje dajemo e, tijelima za nadzor tržišta, recimo da se ukinu web stranice to su neka načela koja se mogu recimo povrijediti. Kada govorimo o provjerama za sve vrste proizvoda, to je nešto o čemu još uvijek razgovaramo. EKR er se ne slaže da se ovo treba primijeniti na e, svu robu. Trebamo uzeti u obzir i aspekt e, kvota. Ako postoji potreba za kvotama, to se može odrediti na nacionalnoj razini a možemo se dogovoriti o daljnjim metodologiji. Evo, to je bilo u ime Dan Daltona, a za Alde imamo gospodina Selimovića. Izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo zahvaljujemo gospodinu Dantiju na izvrsno obavljenom poslu, kao i uvijek. Neki komentari s naše strane kao prvo što se tiče članka 4. Mi mislimo da bi se tu još trebalo dalje poraditi na ovom. Svjesni smo te ideje, o čemu se tu radi, ali naš problem u pogledu odgovorne osobne osobe je e, pravne naravi. Možda stvaramo određene e, prepreke, ali glavni dakle, problem upravo je pravne naravi, kao što sam rekla. Može li netko koji nema nikakve ovlasti da mijenja situaciju, da utječe na nju, može li ta osoba biti odgovorna za rezultate takve jedne situacije? Zamislimo da netko ko prodaje automobile u Europskoj uniji dolazi izvana i ništa ne zna o tim automobilima, ne znaju da su tamo varali dok su dakle testirali vozila i i onda tražite od te osobe da bude odgovorna na sudu u ovom aspektu usklađenosti. Dakle, ti ljudi, iako, da su, iako su oni ovlašteni i slično, kao prvo jednostavno nisu znali da netko tamo vara u tvornici, nisu mogli utjecati na to i nisu mogli ni pitati ništa vezano uz to jer nemaju te ovlasti. A ako nemate ovlasti da to mijenjate, kako onda možete biti odgovorni za to? Po mom mišljenju to jednostavno ne ide zajedno i ne znam da li je to pravno gledajući uopće moguće. Ja shvaćam s druge strane da tu postoje određeni razlozi zašto se pokušava ući u to jer ja sam imao problem s Facebookom. I proveo sam tri godine pokušavajući stupiti u kontakt s nekim. To je jednostavno nemoguće, a ne mogu stvari funkcionirati na taj način. Dakle, Potreba nam je netko tko može biti određena poveznica, tko nam može dati određene informacije. Ali smatrati je opet njih odgovornim, to ide predaleko po mom mišljenju. Drugo, što se tiče članaka 7 i 8, zadovoljni smo u istinu kako je izvjestitelj tu radio i podržavamo ga. U članku 14 bi htjeli imati jedan novi članak, dakle kako mogu u istinu ta pravila i funkcionirati ta pravila koja delegiramo na tijela za nadzor tržišta. Ne mislim da njima treba dati nekakve velike ovlasti. E, u stvari nemam straha od tih ovlasti, ali se bojim da ne bi došlo do zlouporabe. Recimo u Švedskoj proizvodimo mobilne telefone, automobile, u nekoj drugoj zemlji majice. I sad mogu shvatiti da neka druga tvrtka ulazi na švedsko tržište sa automobilima, da možda bi tijela za nadzor mogla biti zainteresirana da malo preažurni e, budu. Želim spriječiti tu vrstu zlouporabe do koje bi moglo doći. Čisto sam uzeo taj švedski primjer i ne mislim da će se to tamo dogoditi, već bi se moglo dogoditi u Švedskoj ili u nekoj drugoj zemlji. Ne želim da dolazi do toga. Želim spriječiti takvu vrstu zlouporabe ovlasti koji dajemo tim e, tijelima za nadzor, iako mislim da bi trebali imati dobre ovlasti. E, ja sam zamolio i pitao komisiju vezano uz to pitanje, možete li si zamisliti da se ko može izmisliti jednu priču E, dakle da se recimo neke novine poput Le Monda e, ukinu e, zato što je netko rekao da se lažno nešto objavilo, ali to se dogodilo u Europskoj uniji. U Europskoj uniji se zatvara jedno sveučilište, pri tome se govori da je to zbog prijevare. A svi znamo da se ne radi o tome, da se ne radi o nikakvim prijevarama, već jednostavno iz zemlje izbacuju to sveučilište koje oni ne žele. Pa nisam baš siguran da nećete e, doći nikada u takvu jednu e, situaciju. Htio bih zbog toga određenu kontrolu tih ovlasti. I mm, na kraju htjeli bi biti ambiciozni u tom smislu da države članice ne bi trebale previše simplistički gledati na to, dakle da se samo tako može zatvoriti neka web stranica ili da se možete pretvarati da se radi o nečem drugom, a to rezultira opet u nečem trećem. Još jednom bih se u svakom slučaju htio zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu, a i svim izvjestiteljima u Sjeni na jako dobroj suradnji. Hvala vam lijepa. Hvala. A za zelene Pascal Hvala, hvala vam eh, gospodo predsjedavajuća. predsjedavajuća, ja ću vrlo kratko. Želim isto tako kao i svi ostali zahvaliti Nikoli na uloženom trudu i želim reći da u osnovi se slažemo s njegovim eh, zapažanjima i mislim da ćemo vrlo lako doći do konačnog kompromisa. Nakon što sam čuo vašu analizu zapisnika, da, mislim da se to može povezati sa homologacijom automobila. Isto je riječ o e, sukobu interesa e, unutar država članica i istina je da je situacija paradoksalna zato što je jedini prostor u kojemu nema sukoba interesa posebno što se tiče uvoza, upravo eh, razina Europske unije. Eh, kao što je Nikola malo čas spomenuo, problem s kojim se suočavamo jest eh, financiranje nadzornih tijela na razini Europske unije. I tu je zapravo riječ o kvadraturi kruga i teško je riješiti taj problem. S jedne strane imamo tijela država članica koje pokušavaju pomalo egoistično zaštititi vlastito tržište, a s druge strane postoje neke skupine koje nisu spremne dati više sredstava, e, odnosno prenijeti veće ovlasti na europsko nadzorno tijelo. To je pitanje postavljeno i kada je bilo riječ o automobilima. Ja nemam odgovor na to pitanje. E, mislim da u svakom slučaju ovaj tekst e, ima taj meritum da može poboljšati poznavanje problematike i u tom smislu ga podržavamo. Neću se vraćati na članak sedmi, mislim da je to već rečeno. Dakle, riječ je o borbi protiv sukoba interesa, mislim da je to sjajna stvar. E, kao što su rekli iz kluba ALDE, e, zanima me što je sa člankom 14. Budući da mi se čini da se tu tijelima za nadzor tržišta daju dosta značajne ovlasti u području e, dakle suzbijanja pristupa internetu. I htjeli bismo da se to precizira jer sama činjenica da se blokira pristup kroz određeno vremensko razdoblje koje može biti i duže e, postavlja određena pitanja kao što su sloboda pojedinaca i tako dalje. Dakle, to je jedno pitanje koje ćemo mi pratiti i pokušat ćemo zatražiti pojašnjenja. A što se tiče svega ostaloga, mislim da je ovo što je već rečeno bilo dovoljno jasno, tako da se ne želim sada vraćati na to i ponavljati. Ja vjerujem da ćemo dobiti uravnotežen tekst koji će imati što širu podršku. Hvala. Marko Zulu u ime FDD-a. Hvala predsjedavajuća. Znamo da broj nezakonitih e, nesukladnih proizvoda na tržištu Europske unije se povećava iz godine u godine i e, takve proizvodi mogu predstavljati rizik za zdravlje. Pravila koja su definirana u ovom tekstu, mi bismo htjeli da se primjenjuju na sve proizvode koje se proizvode u Europskoj uniji, ne samo na one koji su već sukladni, ako ja želim kupiti komad bile tehnike ili cipele ili komad namještaja, moram imati istu razinu sigurnosti, a potrošači ne znaju da postoje različita pravila. E, ovdje e, u ovom nacrtu teksta nemamo ovaj element. Međutim, cijenimo to što je došlo do proširenja i da će se ta pravila primjenjivati na proizvode koje se prodaju online. Što se tiče zaštite građana, mi tražimo da se stvori europska baza podataka o sukladnosti proizvoda i da se ta baza podataka, da ta baza podataka sadržava e, e, informacije o incidentima i o nesrećama vezane uz ovakve proizvode. To je bitno za nadzorne vlasti. Kako bi kontrole bile efikasne, e, nadzorni organizmi trebaju imati na raspolaganju dovoljno resursa i kad govorimo o novcu, ključno je da imamo i e, dovoljne ljudske resurse koje će provoditi kontrole. Kontrole moraju biti ujednačene u cijeloj Europi, bez obzira na tehniku koja se koristi, kvalitativno i kvantitativno. Moramo imati bolju usklađenost jer želimo izbjeći to da se stvaraju prečice za neke, a to ide na uštrb e, kolektiva. Ne smijemo zaboraviti na e, zaštitu tvrtki. Slažem se sa izvjestiteljem. Potrebno je stvoriti tržište na kojem će pravila vrijediti za sve. I, ne-europske tvrtke trebale bi biti odgovorne prema proizvodima na jednak način e, kao što su to i europske tvrtke. Hvala. U ime komisije e, Joaquim Almeida. Hvala. Hvala vam lijepa. Mi pozdravljamo aktivnu uključenost velikog broja zastupnika u definiranje ove teme i posebno zahvaljujem gospodinu Dantiju na dobroj suradnji. Barem je 36 članova podnijelo amandmane na naš prijedlog u odboru, što ukazuje na važnost ove teme. Mi ovo moramo odraditi, budući da je to u interesu potrošača, a isto tako moramo osigurati jednaka pravila za gospodarske subjekte, moramo modernizirati nadzor tržišta i to na tri načina. Kao prvo, rješavanjem pitanja proizvoda koje se prodaju na internetu kao na jednak način kao i pitanje proizvoda koje se prodaju u trgovinama ili na ulici. Većina vas je e, iznijela pohvalne komentare u svezi s tim trendom. Drugo, smatramo da, dakle možemo proučiti detalje, ali smatramo da trebamo surađivati sa poslovnim subjektima kako bismo spriječili neusklađenost. E, tu se, se spominjala pitanja kao što su e, sukob interesa i neka druga važna pitanja. Mogući kompromis bio bi da suradnja e, ne bi bila za uzvrat za plaćanja, nego i dakle samo vezano uz udruge trgovaca, a ne pojedinačne poslovne subjekte. Mislim da bi bilo krivo ne pomoći poslovnim subjektima da se usklade, to ne bi trebao biti samo represivan instrument. Mislim da trebamo moći ponuditi nešto privatnom sektoru u vidu pomoći, a ne samo mm, represije. Također smatramo da ovaj prijedlog omogućuje dobru suradnju među tijelima u Europskoj uniji i u tom smislu je mreža e, sklađenosti proizvoda sastavni dio ovoga prijedloga E, vidim da se tu pojavljuju neka pitanja što se tiče naziva te mreže. Dakle, rado ću o tome porazgovarati ako se postavi to pitanje. E, dakle, ta mreža će dobiti potporu iz e, programa za jedinstveno tržište, iz MFF-a. Komisija je objavila prijedlog za e, program za jedinstveno tržište 7. lipnja. Računam na potporu parlamenta i ostvarenju toga cilja. Što se tiče amandmana, primijetili smo da ima velik broj amandmana koji se odnose na područje primjene, e, ne samo kod vas, nego i u vijeću. Ako parlament želi proširiti područje primjene, komisija će to rado razmotriti, no smatram da bi bilo dobro da nam date e, konkretnu poruku e, da znamo što sve želite obuhvatiti područjem primjene jer ako se to promijeni način da se obuhvate svi proizvodi, to možda zvuči pretjerano, ali s druge strane možda i ne, zato što postoje preklapanja sa drugim propisima kao što su po propisi u području hrane i hrane za životinje. Dakle, ako nam možete reći nešto više o tome što ste tu mislili e, obuhvatiti time. Zatim što se tiče e, označavanje e, podrijetla, mi smatramo da to nema nikakve veze sa e, provedbom i usklađivanjem, usklađenošću. E, inače mi imamo jedan prijedlog iz 2013. godine o sigurnosti e, potrošačkih proizvoda i smatramo da bi uvođenje toga ovdje zakompliciralo situaciju i ugrozilo šanse da se taj prijedlog brzo usvoji. Ukoliko želite kvalitetni nadzor tržišta, ne bih osobno insistirao na oznakama podrijetla, budući da je to najbolji način da se ne postigne niti jedno niti drugo. E, dakle, ono što je naš cilj je brzo usvajanje. Komisija bi rado da se to donese za vrijeme ovoga saziva parlamenta. E, velik broj predloženih amandmana su korisni i e, e, predstavljaju značajno poboljšanje i mi da kako računamo na daljnju suradnju sa Europskim parlamentom. Hvala i sada gospodin Danti, izvolite. Hvala predsjedavajući, zahvaljujem svima i izvjestiteljima u Sjeni na suradnji koju smo imali u ovoj fazi. I još je mnogo posla pred nama, ali mislim da smo na dobrom putu. Htio bih početi od e, primjedbi koje su iznijele neki kolege. Što se tiče područja primjene, kao što je rekla i komisija gospodina Mejde, zahvaljujem na plodonosnoj suradnji koju smo imali u ovoj fazi izrade našeg teksta. Smatram da smo došli do teksta koji sada postoji, ali tekst je sada blokiran u vijeću. Ne možemo se praviti da ovaj tekst ne postoji ili da ga trebamo e, premostiti. Neš, još nešto. Proširenje područja primjene na neke sektore i proizvode je potrebno, a ne trebamo općenito širenje što bi se pokrilo što bi pokrivalo ono zbog čega je donesena uredba iz 2013. jer ona postoji, a vijeće treba donijeti odluku o tome i otvoriti dijalog e, s parlamentom. Četvrti članak je jedna od najvažnijih tema. Ja mislim da mi ne smijemo samo pogodovati europskim tvrtkama, ali ako ih mi tretiramo na diskriminat kontradiktorni način u odnosu na one koji su izvan Europe, to je čudno. Europske tvrtke su podložne e, kontroli, one su odgovorne, proizvođač je identificiran. Mi imamo tijelo koje može otići na određeno mjesto, potražiti proizvođača, od njega zatražiti dokumente. Čini mi se čudnim da se mi bojimo sada E, ne toga da ih dovedemo na istu razinu, nego da bojimo se povećati razinu kontrole za one tvrtke koje stavljaju na europsko tržište neke proizvode. A odgovorna osoba, za nju smo mi dali prijedlog. Sad ću pročitati što on treba učiniti. To nije proizvođač i ta osoba neće imati istu odgovornost kao što ima proizvođač u europskoj tvrtki. Kao prvo, e, provjera e, sigurnosti, e, sukladnosti, izjave o sukladnosti i razdoblje e, dostupnosti tih dokumenata. Dva, stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima potrebne dokumentacije za dokazivanje sukladnosti. To nije proizvođač, nego onaj koji posjeduje dokumentaciju koja svjedoči o sukladnosti. Treće, u slučaju nesukladnosti e, treba obavijestiti proizvođača. Proizvođač se nalazi tko zna gdje u svijetu, a posrednik će mu poslati informaciju Europske unije o tome da njegov proizvod nije sukladan a on će trebati surađivati sa e, tijelima nadzora kako bi sanirao eventualne slučajeve nesukladnosti. Mi moramo imati uravnotežen pristup. Ne možemo od e, tvrtki izvan Europske unije tražiti bolju sukladnost u odnosu na tvrtke u Europskoj uniji, ali ne bismo trebali stavljati u nepovoljan položaj one koje proizvođače koji proizvode unutar Europske unije. Tu imamo onda i pravne probleme koje ćemo trebati onda riješiti. Kolega Selimović to zna. Mi raspravljamo o tome sada i pokušavamo doći do dogovora. Ali mislim da svi trebaju biti uvjereni u to da mi ne pogodujemo europljanima, ali niti radimo protiv njih. To je koncept nad kojemu trebamo poraditi članci 7. i 8. Mi smo za suradnju, to smo već rekli i tu preformuliravamo sada ova dva članka. E, odnos između privatnog i javnog sektora je ključan. Samo tako će europske tvrtke u ovakvoj suradnji privatnog i javnog sektora imati mogućnost stavljati na tržište sukladne proizvode i biti sigurni o tome koje se zakonodavstvo primjenjuje. Ali istovremeno što smo mi ovdje rekli? E, prijelaz sredstava, odnosno plaćanje e, privatnih e, tvrtki za nešto što nudi javno tijelo je sukob interesa. Sedmi članak ovako kako je formuliran nije u redu. Mi smatramo da suradnja između javnog i privatnog sektora treba postojati. To je predviđeno u članku osmom, ali trebamo izbjeći to da dođe do e, sukoba interesa između onoga koji plaća i onoga koji će kasnije trebati nadzirati platitelja. E, tako je bio slučaj Dieselgate, znamo kako su stvari završile u tom sektoru u Europi. I još e, posljednje dvije stvari. E, kvote kontrole. Mislim da moramo imati određeni postotak kontrole, ali to e, je zapravo greška jer mi moramo paziti na integraciju, na informaciju, na e, ciljane kontrole. 2% ili 3% ili 5% kontrola, to su brojke koje u apsolutnom smislu bi mogle dovesti do raspršivanja važnijih e, resursa. Posljednje što želim reći tiče se web stranica. Htio bih vas sve uvjeriti u to da mi ne želimo zatvarati web stranice. Da biste zatvorili web stranicu u većini slučajeva nacionalne vlasti se trebaju obratiti sudskim vlastima i mi ovdje ne kažemo da ćemo preskočiti nacionalno pravo. Ali o kojim e, web stranicama ovdje govorimo? O onima koje prodaju proizvode koji nisu sukladni i zato dovode europske građane u situaciju da će možda biti podložni riziku kupnje nesukladnog proizvoda. I sve se to može dogoditi samo ako nacionalne procedure države članice to predviđaju i to na način na koji je nacionalna država predvidjela. Nećemo imati europsko tijelo koje će proizvoljno zatvarati sveučilišta ili web stranice. Jasno je da sveučilišta mogu širiti znanje i vještine, ali oni ne prodaju proizvode možda će vam prodati majicu s natpisom učilišta, ali to je sve. Jer ovdje ipak govorimo o web stranicama i mislim da ćemo sa izvjestiteljima u Sjeni i s komisijom pronaći u vezi s ovim temama zajedničko stajalište, zajednički jezik e, kojim ćemo raspršiti sve sumnje i na temelju čega ćemo doći do ambicioznog uravnoteženog teksta e, koji će nam omogućiti bolji nadzor europskog tržišta. Oprostite što sam se malo oduljio. Hvala. Thank you very much. E, Hvala vam lijepo. Imat ćemo razmatranje amandmana, odnosno kompromisnih amandmana na sljedećem sastanku u srpnju. I mislim da time možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i nastavljamo sada sa posljednjom točkom dnevnog reda za danas, a to je razmatranje amandmana vezano uz uzajemno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici. E, naš izvjestitelj je gospodin Štefanac, izvolite. Hvala vam. Prije svega želim zahvaliti svima kolegama izvjestiteljima u Sjeni na suradnji i kolegama koji su dali svoj doprinos podnošenjem amandmana. Dobili smo ukupno 260 amandmana, a temeljem e, podnesenih amandmana ja sam pripremio 13 kompromisnih amandmana. E, trenutno ih razmatramo e, na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Bilo mi je drago da nije bilo amandmana koji bi značajno doveli u pitanje glavnu zamisao u prijedlogu komisije. Uzajamno priznavanje robe je ključno za dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta robe. Vjerujem da poboljšanje sustava za uzajamno priznavanje robe može pojednostavniti postupak koji koriste državna tijela i e, poslovni subjekti, da će se smanjiti administrativno opterećenje za poslovne subjekte, što će im omogućiti da e, se koriste slobodom e, kretanja robe na jedinstvenom tržištu. Cilj je unaprijediti funkcioniranje uzajemnog priznavanja robe. Tu imamo nekoliko ambicioznih prijedloga, primjerice pomoći poslovnim subjektima da dokažu da njihov proizvod već ispunjava uvjete iz druge države članice, pobrinuti se e, da državna tijela e, potiču prekograničnu suradnju. Podržavam dobrovoljno uzajamnu izjavu o uzajamnom priznavanju robe, što bi trebali ispuniti gospodarski subjekti. To bi trebalo također smanjiti birokraciju. Zatim, što se tiče e, pristupa tržištu na temelju uzajamnog priznavanja robe. To se može uskratiti samo ukoliko postoji legitiman i proporcionalni javni interes koji je doveden u pitanje. Mislim da e, bi trebalo snažiti kontaktne točke za proizvode, budući da to može biti dobar komunikacijski kanal za uzajamno priznavanje robe. Zatim, također je važno da se koriste postojići solvit mehanizam, e, koji bi trebao biti glavni postupak za rješavanje problema. Sadašnji prijedlog koji je na stolu trebao bi osnažiti ulogu Europske komisije u postupku uzajamnog priznavanja robe i to na način da Europska komisija dobije obvezu da daje mišljenja e, na slučajeve e, u sklopu mreže Solvit. Također predlažem osnaživanje prekogranične suradnje kroz uspostavu e, koordinacijske skupine čiji bi članovi bili predstavnici nadležnih tijela te e, kontaktnih točaka za proizvode u državama članicama, a sve kako bi se olakšala razmjena informacija, najboljih praksi i ostalih relevantnih aspekata kontrolnih aktivnosti na razini država članica, te da bi se podržalo funkcioniranje kontakt točaka i osnažila njihova prekogranična suradnja. Nadalje, da se daje, e, daju očitovanja na smjernice Europske komisije, e, konceptu javnog interesa, te e, primjere najbolje prakse za konzistentnu primjenu ove uredbe. Radujem se daljnjim sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni. Uvjeren sam da ćemo biti u mogućnosti zajedničkim snagama postići da se držimo e, predviđenih vremenskih rokova za ovaj zakonodavni prijedlog. Hvala. Hvala u ime SID-a, Virginie Rozier, ali Nikola Dante će uzeti riječ u njezino ime. Hvala. Virginie Rozier, nažalost, ne može biti danas na ovom sastanku, pa me zamolila da pročitam taj tekst. Vjerojatno odsutna jer joj je danas rođendan, pa ću joj u ovoj prilici čestitati pročitat ću njezin tekst o izvješću kolege Štefaneca. Danas, nažalost, ne mogu biti prisutna na sastanku odbora, ispričavam se zbog toga, ali želim pozdraviti kolege i kolegice. Ovom dosijeo, kao što već znate, već smo uložili 40 amandmana kojima je cilj poboljšati prijedlog uredbe, posebice što se tiče četiri glavna pitanja članak četvrti što se tiče uzajamne izjave o priznanju. To je važna odredba u ovom dosjeu našim amandmanima. Mi želimo e, to da ova izjava koja treba olakšati uzajamno pristavanje ne postane bijanko ček za gospodarske subjekte. Izjava treba poštivati ugovore i načela koje je odlučio sud. Dijalog sa izvjestiteljem je konstruktivan i nadam se da će se nastaviti u ovom smjeru. Što se tiče petog članka, e, ovdje imamo procjenu proizvoda. Mislimo da uzajamno priznavanje je načelo koje ne bi trebalo dovesti do toga da u sektoru neharmoniziranih proizvoda države članice ne mogu imati nacionalne mjere. Uzajamno priznavanje je postupak u dvije etape. Mi smo predložili amandmane s ciljem s jedne strane da države članice poštuju obveze obavještenja što se tiče tehničkih nacionalnih mjera, ali s druge strane s ciljem da nacionalna tijela mogu primjenjivati ta pravila. Nadamo se da će naša rasprava s izvjestiteljima i svjetljima u sjeni eh, omogućiti pojašnjenje tih točaka i nadam se da ćemo moći pojasniti ono što ulazi u strukturalno eh, objašnjenje ovih tehničkih normi i s druge strane eh, ono što eh, odgovara motivaciji administrativnih odluka što se tiče tehničkih mjera, mislimo da to trebaju biti motivacije za administrativne odluke. Što se tiče osmog članka o mreži Solvit, mi predlažemo prijedlog izvjestitelja. Nadamo se da će taj članak ostati u ovakvom obliku. Deveti članak, kontaktne točke o proizvodima. Izvjestitelj traži stvaranje koordinacijske skupine za poboljšanje suradnje između nadležnih tijela. To je e, sporna tema, ali mi smo otvoreni za rad na tome sa izvjestiteljima. Imali smo prvi e, sastanak s izvjestiteljima u Sjeni prošloga tjedna u Strasburu. Sastanak bio konstruktivna. Zahvaljujem gospodinu Štefanecu na uravnoteženom pristupu koji će nam omogućiti da na glasanju pod podržimo ovaj dokument s velikom većinom glasova. Članak četvrti i peti E, su oni na kojima trebamo poraditi kako bismo napredovali bili u skladu s ugovorima. Hvala ime kluba ECR. Imamo izvjestiteljicu u Sijeni, gospođu Klarkovu, koja me zamolila da pročitam tekst u njezino ime. Zahvaljujem izvjestitelju, njegovom timu na konstruktivnom radu i fleksibilnosti, što nam je omogućilo da dođemo do razumnih kompromisnih amandmana. ECR naglašava da je naš prioritet da treba biti usklađen sa ciljem uredbe, a to je smanjenje administrativnog opterećenja i troškova koje snosi gospodarski subjekti kod primjene pravila o uzajamnom priznavanju robe. Što se tiče članka četvrtog, snažno potičemo izvjestitelja da brani svoje stajalište. E, također se smatramo da nadležna tijela ne trebaju tražiti bilo kakve informacije od distributora osim toga, svi zahtjevi moraju biti opravdani i ograničeni na svrhu davanja evaluacije. Što se tiče našeg prijedloga vezano u stavak drugi, a što se tiče jezičnih verzija i izjava, želimo vam pružiti jamstva da je cilj ovoga prijedloga dalje olakšavanje cirkulacije dokumenata. Nadalje, ovaj prijedlog e, je iznijela i sama industrija, a realnost e, poslovanja ne treba brkati sa političkim ciljevima. Što se tiče članka petog vezano za evaluaciju robe, mi želimo da se zadrži 5b, čime se traži od nadležnih tijela da opravdaju korištenje nacionalnih tehničkih pravila e, na temelji e, legitimnih i legitimnog javnog interesa. Mi smo svjesni da je to od ključne važnosti zbog zlouporabe legitimnog javnog interesa jer je to jedin, glavna prepreka dobrom funkcioniranju uzajamnog priznavanja robe. Što se tiče članka 10. koji se odnosi na administrativnu suradnju, mi nismo skloni e, osnivanju koordinacijske skupine umjesto rješavanja E, uzroka problema e, vezano uz kontakt točke kao što su niske kvalifikacije i nedovoljni broj djelatnika. Taj prijedlog nas se čini kao administrativna prepreka. Osim toga vjerujemo da će se i tu moći e, postići kompromis jer podržavamo ostatak teksta. Morhe Lovrag iz Alde, ali gospodin Selimović će uzeti riječ u njegovo ime. Hvala. Martin se ispričao što nije mogao nazočiti današnjem sastanku, ali me zamorio da naglasim, da istaknem neke od njegovih eh, glavnih eh, stavova. On smatra da je ostvaren dobar napredak u pregovorima, ali me Morten e, ipak zamolio da istaknem nekoliko točaka. Kao prvo definicija e, članak 3.12. Izvjestitelj je u najnovijem nacrtu teksta tražio da se briše referenca e, Suda Europske unije. Mi se ne slažemo s time. Zatim, što se tiče izjave o uzemnom priznavanju robe, to je članak 14.14. .14. Jedan od glavnih razloga e, za reviziju ove uredbe jest da se omogući administrativno pojednostavljivanje postupka za gospodarske subjekte, kao što su i oni tražili. Prema tome, e, ALDE smatra da nije dobro da se ta, da je dobro da se ta izjava može predati na engleskom jeziku. Zatim, nadalje, kako bi se e, osnažilo načelo uzajamnog priznavanja robe, potrebno imati e, brz postupak u slučaju da gospodarski subjekti e, ne dobiju mogućnost pristupa. Prema tome trebalo bi specificirati kada državna tijela mogu tražiti dodatne informacije, koje su to informacije. Što se tiče evaluacije robe, e, članak 4.1, iz izvjestitelj je predložio jedan dodatak koji zvuči kao dodatak definicije Nadamo se da će se izvjestitelj vratiti na inicijalni prijedlog koji e, podržavamo. Možemo biti fleksibilni što se toga tiče pod uvjetom da se odredbe iz članka 5.5 zadrže u ovom obliku. Što se tiče uspostave skupine za administrativnu suradnju iz članka 10. mi smo i dalje oprezni, ali možemo pokazati određenu fleksibilnost ovisno o ishodu pregovora o članku 4 i 5 i na kraju izvjestitelj u sjeni se nada da će izvjestitelj uzeti u obzir njegove prijedloge kako bi ovo načelo uzemno priznavanja robe uistinu zaživjelo u praksi što bi olakšalo poslovanje velikom broju gospodarskih subjekata. Hvala. U ime zelenih Pascal Duhon. Hvala. Ja ću vrlo kratko. Dakle, zahvaljujem e, Ivanu na uloženom trudu, na činjenici da je uzeo u obzir naše komentare, dakle, bio je otvorena duha, ali nisam niti očekivao ništa drugo, tako da je tu sve u redu. E, načelno se slažemo sa svime. Imamo samo nekoliko točaka u svezi kojima, kojih možemo unijeti poboljšanja. Kao prvo što se tiče engleskog jezika, mi bismo voljeli da se zadrželi poslovati. Možda to nije najvažnija točka, ali rekao bih da se neću sada vraćati na e, komentare vezano uz članak 5. Virginie Rozier je iznijela te komentare. To je nešto o čemu se još raspravlja. Želimo izbjeći novu vrstu opterećenja kako za gospodarske subjekte, tako i za nadležna tijela. Dakle, da se ne bi e, stvaralo nepotrebno opterećenje. I posljednja točka, a slutim da će to biti kompliciranije, e, je načelo predostrožnosti. Dakle, primjena načela predostrožnosti. Znam da postoje protivljenja e, kada je riječ o korištenju tog načela načela. Što se tiče povlačenja proizvoda e, koji nisu sigurni ili koji mogu izazvati zdravstvene probleme, e, načelo predostrožnosti ponekad omogućuje da se e, reagira unaprijed ukoliko postoji snažna pretpostavka da je to tako. Dakle, to je tema koja je za nas uvijek bitna, dakle da se zapravo anticipira umjesto da se nađemo u e, situaciji koja je već dosta složena. No znam da je to načelo predostrožnosti uvijek predmet rasprava, tako da e, želim još jedanput zahvaliti na uloženom trudu i podržavamo sve ostalo. U ime kluba EFDD-a. Gospodin Zulo, izvolite. Hvala izvjestitelju, hvala predsjedavajuća. Mi se slažemo uglavnom e, sa ovim e, usmjerenjem koje ste vi naznačili. Htjeli smo samo još jednu stvar podcrtati. Kada postoje neke prepreke u prodaji, e, opravdanje je legitimna zaštita javnog interesa. Mislimo da trebamo kriterije formulirati uz pomoć Europskog suda, a to ne bi trebala biti zadaća komisije. Ovaj se pristup ponavlja u raznim, na raznim mjestima u ovom tekstu. I to kako bismo izbjegli to e, da se sumnja u neutralnost e, djelovanja komisije. E, uredu imati sustav uzajamnog priznanja, ali komisija ne bi trebala biti sudac u specifičnim slučajevima. Hvala. A sada u ime komisije riječ dajem gospodinu Almeidi. Izvolite. Hvala. Pozdravljamo rad zastupnika na ovom dosjeu, pogotovo pozdravljamo rad izvjestitelja. E, slažemo se s vama, potrebna je bolje, bolje među uzajamno e, priznavanje koje će potaknuti konkurentnost tvrtki. Načelo uzajamnog priznavanja i nije dovoljno optimalno korišteno i to predugo je. Moramo biti ambiciozni ako želimo nešto promijeniti, a trebamo osigurati nacionalne operatere i vlasti, e, moramo ih umiriti i dati im pravne instrumente na temelju kojih će se moći osloniti na uzajamno priznavanje. Naravno, postoje velika očekivanja E, najprije izjava o uzemnom priznavanju, dijalog između vlasti i tvrtki i restrikcije na tržištu koje se trebaju opravdati. E, intervencija komisije daje mogućnost rješavanja problema u, e, na način koji je business friendly. Imajući na umu ove amandmane, vidimo da trebamo uzeti u obzir potencijalne isključivanja iz područja primjene prijedloga uzajamno priznavanje načelo koje proizlazi iz primarnog prava, a to je pravo koje nije podložno usklađivanju. E, zato isključivanje bi samo imalo kao posljednicu to da e, nacionalne vlasti budu isključene iz našeg prijedloga. To, time bi se sve e, oslabjelo i život ljudi bi se zakomplicirao, ali načelo uzajamnog priznavanja je nešto što nije napisano u ugovorima. Na, nastojanje da se izjavi da je informativna vrijednost e, amandmani Mani 1.2.5.1.4.9 time se cilja izjavi dati jednostavno informativnu vrijednost bez pravnih posljedica na to što bi se moglo razumno tražiti od ekonomskog operatera. Ali moramo jasno reći da time ne možemo dati pravnu sigurnost ekonomskom operatoru. Ako takva izjava nema dodatnu vrijednost, neće se koristiti. Moramo također uzeti u obzir amandmane o postupku procjene. Mislim amandmani 175, 176, 190, 191, 192. Ovaj postupak nam omogućava to da se restrikcije na tržištu opravdaju. Imamo proceduralna jamstva, ekonomski operateri moraju biti u skladu s trenutnom uredbom ali kako bi opravdanje bilo zakonito treba uključivati proporcionalnost, odnosno procjenu proporcionalnosti. To je ključno za načelo uzemnog priznavanja kako bi ono prikladno funkcioniralo i ključno je da bi ekonomski operateri vjerovali u sustav. E, operateri bez ovakvog jamstva ne bi samo smatrali da je ovakav sustav nepouzdan, nego bi to podrivalo njihovu aktivnost. Direktiva o transparentnosti ne može zamijeniti ovaj instrument. Direktiva o transparentnosti omogućava kompatibilnost nacionalnih mjera sa zakonodavstvom Europske unije ali tu se ne radi samo o nacionalnim pravilima, nego o praktičnim rezultatima koji se dobivaju primjenom određenih pravila na određene proizvode koji se prodaju u drugoj državi. Mnogi amandmani daju doprinos na konstruktivan način našem e, prijedlogu i omogućavaju nam brzo donošenje dokumenta. Nadam se da će se amandmani donijeti u sklopu sadašnjeg saziva parlamenta kako bi došlo do što brže e, provedbe i pozdravljamo plodonosnu suradnju s parlamentom e, u sklopu sastavljanja ovog dokumenta. Hvala. I e, konačne, konačan zaključak, gospodin Štefanec. Hvala. Predsjedateljice, zahvaljujem kolegama na konstruktivnoj suradnji koju smo imali. Vjerujem da dijelimo isto mišljenje, da moramo poboljšati čitav proces i zato trebamo pojednostaviti ga trebamo smanjiti administrativno opterećenje. To je ključno za mene i mislim da ako imamo neke zahtjeve, ti zahtjevi ne bi trebalo biti vezani uz dodatne informacije koje su e, gospodarski subjekti već e, Mislim da ovo, ovo načelo bi trebalo ući u kompromisni amandman E, hvala još jednom i pozdravljam našu buduću suradnju. Hvala. Razmatranje kompromisnih amandmana e, dogodit će se na sljedećem sastanku našeg odbora u srpnju. Time zatvaramo današnji sastanak. Zahvaljujemo svima koji su bili na sastanku. Zahvaljujem prevoditeljima. Želim vam ugodnu večer. Vidimo se sutra ujutro.